je pense. <laughs> Et nous allons reprendre les travaux de la commission environnement. Dobar dan, odbor Envi počinje sa sastankom. Ja ću danas popodne govoriti na francuskom. Prvo e, slijedi nekoliko priopćenja. Imamo prijevod na 21 jezik. I ovaj sastanak prenosi se putem interneta. Imamo dvoje novih kolega u tajništvu Envi. I vrlo ću im rado sada dati priliku da se predstave. A nakon toga ću dati nekoliko informacija o konferenciji o europskom semestru. Kao što znate, Europski semestar dio jednog procesa u kojem je važna, važan element e, komisije, odnosno element greeninga koji provodi komisija i mi kao odbor ENVI ćemo stoga biti uključeni više nego što smo bili do sada. 18. i 19. veljače održat će se posebna konferencija upravo na tu temu i stoga bih sada pozvao sve članove odbora da sudjeluju na konferenciji, a posebno 19. veljače kada se održava plenarna sjednica. Pozivam vas sve da sudjelujete kako bismo mogli e, dati svoj doprinos procesu u okviru europskog semestra koji se odnosi na ozelenjivanje. Mislim da je doista važno da svi članovi ovog odbora budu na konferenciji. I imam jednu informaciju o radnoj skupini za zdravlje. Prva radionica te radne skupine održat će se sutra od 12.30 do 14 sati. Iz toga Vas također pozivam da sudjelujete i na toj radionici. Lut contre le cancer dans le cadre bien évidemment euh, des travaux de la commission et euh, Bavit ćemo se i temom e, raka, odnosno rizičnih čimbenika povezanih s rakom, jer je e, to dio Europskog plana borbe protiv raka, koji je komisija pokrenula početkom mjeseca. Molim vas da ponesete kartice za glasovanje. Zapisnik prethodnih sastanaka održanog 16. prosinca kao i 20. i 21. siječnja se usvajaju osim ako ne budete imali primjedbi na to. Pa ćemo sada preći na e, prvu točku današnjeg dnevnog reda. E, tako što ćemo govoriti najprije o provjeri prikladnosti E, direktive o vodama. E, Veronika Mantoni ima riječ. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, svim svim zastupnicima i s vašim dopuštenjem. Sada ću preći na engleski jezik. Ne znam je li to dobro ili loše, ali u komisiji uglavnom radimo na engleskom jeziku. Dakle, e, čast mi je da vam predstavim e, sve što je vezano za e, provjeru prikladnosti vezane za direktive o vodama. Jer radi se o 110 tisuća različitih podzemnih i nadzemnih voda u Europskoj uniji i govorit ću dakle uz pomoć PowerPoint prezentacije like that. Doesn't work. Just to make sure we all have under our eyes the fact that trebamo biti svjesni da je ova analiza sveobuhvatna i ona obuhvaća dakle ne samo okvirnu direktivu o vodama, to je izuzetno važno zakonodavstvo za to područje, ali također imamo i dvije povezane direktive Prva je direktiva o standardima kvalitete okoliša. To je jedan iznimno važan dio europskog zakonodavstva koji nam omogućuje da provjerimo stanje se kemikalijama u e, vodama, a tu je direktiva o podzemnim vodama koja je iznimno važna. Primjerice kada je riječ o pitkoj vodi, često uzimamo upravo podzemne vode i ova direktiva uređuje kvalitativni i kvantitativni status europskih podzemnih voda. Dakle, područje primjene tog zakonodavstva je golemo, obuhvaća čitav teritorij Europske unije, a također mi smo procijenili i e, kako uspjeh, odnosno učinkovitost direktive o poplavama, što je važno u, pogotovo u svjetlu klimatskih promjena. Također smo paralelno proveli procjenu direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. To je zakonodavstvo koje uključuje obveze prema kojima moramo dakle pročišćavati komunalne otpadne vode, vode iz industrijskih procesa i tako dalje. Prvo ćemo se usredotočiti na prvu procjenu koja se odnosi e, na okvirnu direktivu o vodama. Prvo želim istaknuti da smo prilikom procjene u skladu s izradom boljeg zakonodavstva uzeli u obzir brojne dostupne izvore informacija. Vidite ih ovdje na slajdu, a posebno bih istaknula važno izvješće o stanju voda koje je Europska okolišna agencija objavila 2018. u srpnju. To izvješće pojavilo se nekoliko mjeseci nakon izvješća Ujedinjenih naroda o tome koliko e, je, kolika je opasnost od porasta temperature zbog klimatskih promjena. U obzir smo uzeli, u uzeli izvješće Europskog revizorskog suda iz 2018. kao i brojne studije e, istraživačkog centra. Ova provjera prikladnosti jedna je od Mi smo dakle pokrenuli javne konzultacije 2019. slik dio tih odgovora povezan je sa uspješnom kompanjom koju su provele organizacije za zaštitu okoliša, nevladine organizacije koje su žele istaknuti koliko je važno očuvati ambiciju, e, razinu ambicije ovog zakonodavstva. Imali smo fokus grupe, brojne sastanke i primili smo i sto stajališta, 100 dokumenta sa stajalištima. Dakle, te konzultacije doista su uključile e, velik e, doprinos građana i pokazalo se da su građani zainteresirani za tu tematiku. Kada je riječ o najvažnijim nalazima provjere prikladnosti, oni upućuju na sljedeće. Prvo, uspjeh ovog zakonodavstva koje je usvojeno još 2000. godine jest što je ono omogućilo da či, u čitavoj Europi uspostavimo jednu strukturu upravljanja i omogućimo e, zajedničko upravljanje riječnim slivima, slivovima. 60% naših riječnih slivova zapravo su e, prelaze granicu, dakle uključuju više država članica a uspjeh direktive o vodama jest što je uspostavio učinkovitu suradnju između država članica te je na taj način poboljšanje upravljanje vodnim resursima. Međutim, imamo i jedan e, ne tako dobar nalaz, a to je da implementacija zakonodavstva nije postigla uspjeh kako smo se nadali. Još 2000. države članice su htjele postignuti dobar status do 2015. za sve vodene resurse, međutim znamo da i dalje nismo postigli taj cilj u skladu s člankom 4 ovog, e, ove direktive treba se postići dobar status do najkasnije 2027. Imamo jedan strukturni problem u državama članicama kada je riječ o financijskim sredstvima koja su e, dostupna za e, provođenje određenih mjera, primjerice obnovu prirodnih resursa olakšavanje određenih pritisaka na okoliš i tako dalje. Također još jedan problem koji smo detektirali je da direktiva o vodama nije uspješno ugrađena u druge sektorske politike na europskoj razini. Primjerice u poglavlju o koherentnosti napisali smo da bi trebalo bolje integrirati ovu politiku u energetsku politiku, u poljoprivrednu politiku i u prometnu politiku. Što se tiče direktive o poplavama, poplavama, zaključili smo da je ova direktiva zapravo tek sada prošla kroz prvi ciklus provedbe, te je stoga još prerano izvući konačne zaključke o tome je li ona u potpunosti poslužila svojoj svrsi. Međutim, i dalje nije prekasno, odnosno već sada možemo vidjeti da je ona imala pozitivan učinak jer je na neki način motivirala države članice da uspostave planove što znači da danas puno bolje znamo koja su područja u opasnosti od poplava. Istovremeno je komisija 2019. provela jednu opširnu analizu e, svih planova za upravljanje vodnim područjima a to uključuje i planove za upravljanjem e, poplavnim rizicima. Komisija je izdala i preporuke za države članice u skladu s time. Kada je riječ o poplavama, relativno mali broj država članica zapravo koristi podatke koji su dostupni o klimatskim promjenama i e, dakle, koristi te podatke kako bi prilagodila svoje planove, što znači da je potrebna bolja sinergija na tom području. Pokušali smo ovdje sažeti situaciju i imamo tu nekoliko područja koja su obuhvaćena provjerom prikladnosti. Tu imamo pouke koje smo izvukli i što još treba napraviti. Prvo, vidimo da je direktiva potaknula napredak, ali taj napredak je sporiji od očekivanja e, su zakonodavaca. Rezultati se dakle ostvaruju, a želim naglasiti da ova direktiva sadrži takozvano načelo one out, all out. Prema kojemu ako jedan od parametara za kvalitetu vode nije ispunjen, e, to vodno područje nećemo proglasiti e, nesukladnim, ali trebamo e, bolje iskomunicirati to načelo jer smo vidjeli da imamo prisutnost teških metala u nekim vodama i nekih kemijskih onečišćujućih tvari kao što su živa. Oni su dakle i dalje u vodenim resursima, što znači da i dalje ne možemo proglasiti određeno vodno tijelo e, dobrim. Također direktiva je u isto vrijeme, isto vrijeme preskriptivna, ali i fleksibilna. I neki su rekli da bi voljeli imati još bolju sinergiju sa borbom protiv klimatskih promjena. Dakle, tu postoji prostor za poboljšanje, ali plan za upravljanje vodnim područjima daje prostor državama članicama da integriraju elemente borbe protiv klimatskih promjena kada procjenjuju i kvantitativni i kvalitativni e, status voda imamo i nekoliko e, važnih pitanja. To su e, kontaminanti koji se pojavljuju, u to uključuje mikroplastiku, e, farmaceutske proizvode i tako dalje. Sada smo u važnoj fazi provedbe ove direktive jer legalno rok za države članice iz 2027. do tada moraju biti sukladne, a države članice sada upravo pripremaju svoje treće planove za upravljanje vodnim područjem. Isto tako, direktiva nudi mogućnost izuzeća za određene riječne slivove kada je riječ o postizanju dobrog statusa i sada 50% naših riječnih slivova koristi ta izuzeća. Dakle, do 2027. se treba čekati kako bi oni postali ponovno sukladni. Imamo tu i pitanje bolje provedbe i bolje zajedničke provedbe i suradnje među državama članicama. Očito je da postoji prostor za poboljšanje u pogledu kemikalija. Primjerice, utvrdili smo da, da direktiva o standardima kvalitete okoliša koja sadrži i jedan popis za E, utvrđivanje toksičnih tvari u vodi. Dakle, ta direktiva ne omogućuje da procijenimo učinak e, miješavine kemikalija. Time se sada bavimo. A kada je riječ o ažuriranju priloga ovih povezanih direktiva, oni nam omogućuju da pratimo e, status kemijskog onečišćenja, ali za to je potreban jedan dugačak zakonodavni proces, a znanost napreduje puno brže e, od tog zakonodavnog postupka. Spomenula sam integraciju ovog zakonodavstva u energetiku, poljoprivredu, e, vodeni prijevoz, prijevoz unutarnjim vodenim putevima. Dakle, imamo tu jedan problem financiranja i želim skrenuti pozornost svim članovima na nedovoljnu provedbu članka 9. okvirne direktive o vodama koji uvodi načelo prema kojem sve države članice trebaju imati mogućnost povrat troškova za industriju i kućanstva i poljoprivredu, a 2020. to načelo se zapravo ne primjenjuje dosljedno diljem Europe, što znači da, e, da ne postoji likvidnost u državama članicama i one ne mogu e, reagirati, ne mogu e, pojačati provedbu. Također mislim da se može poboljšati i pojednostaviti proces izvješćivanja. I dalje dovoljno ne koristimo ono što nam u to, na tom području pruža umjetna inteligencija, jer ona može uvelike olakšati posao i državama članicama. Hvala vam. Uh, Hvala. Sada možemo početi sa javljanjem za riječ. Na popisu su za EPP Kristof Hensen, Penile Weiss. Nitko se nije javio iz kluba SID, Renew Erike Müller, iz zelenih eh, gospodin Giggles, Oken, Gue. Bjork. I krećemo. Kristof Hansen je prvi. Hvala vam i hvala gospođi Manfredi na ovom na njezinom izlaganju. Dakle, vodeni resursi jesu pod pritiskom, svi se oko toga možemo složiti, zato su krive ekonomske aktivnosti, klimatske promjene, rast stanovništva i urbanizacija. Dakle, provjera prikladnosti je provedena, imamo novi ciklus upravljanja. Države članice sada pripremaju treći plan upravljanja riječnim slivovima i o tome ste također govorili. Ti planovi bi trebali biti spremni krajem 2021. Što komisija poduzima, odnosno kako pruža pravnu sigurnost, jer ti planovi moraju biti ambiciozni kako bi ispunili rok e, do 2027. To je prvo pitanje, a drugo pitanje odnosi se na to da su brojni dionici pozvali komisiju da zadrži razinu ambicije i da ne otvara ponovno ovu direktivu o, okvirnu direktivu o vodama, jer bi onda države članice mogle smanjiti razinu ambicije. S obzirom na stajalište tih dionika i u svjetlu zelenog plana, hoće li komisija dakle, ponovno otvoriti raspravu o toj direktivi i u tom slučaju kako će izgledati raspored. U ime SID-a odnosno ime e, Renewa Erika Miller. E, Manfred je u fitness checku proveli prikladnosti okvirne direktive. E, probleme za postavljanje ciljeva kaže se da ciljevi direktive do sada još nisu integrirali o druge relevantne politika područja, uključujući izrekom poljoprivrednu politiku i predloga, sada u predlogu nove poljoprivredne politike predložila neke novele e, koje bi poboljšale zaštitu voda, između ostaloga i pokazatelje. Smatra li komisija da su ti predlozi već dovoljni, a ako ne, kako ćemo onda uspjeti ovaj pritisak koji je sada već na poljoprivrednoj politici ne bude dalje otežan ovime i još jedna što se tiče e, direktive o komunalnim otpadnim vodama. Naime, identificirani su neki problemi u manjim zajednicama, ali također kao i buduće i izazov za nove e, kontaminante kao što su lijekovi mikroplastika koji treba biti jasno definirani što znači goleme e, dodatne troškove za obradu otpadnih voda te će to onda biti potrebno E, stoga bi mene zanimalo koje mogućnosti vidi ovdje komisija kako bi u budućnosti posebice mala komunalna poduzeća e, dobila potporu kod postizanja ovog cilja. Dakle, to bi mi doista bilo važno. Hvala. Hvala, e, Hvala. Doista e, mi mislimo da je ova direktiva jedna dobra direktiva i da je jako važno da se nikako ne oslabi. To je puno puta e, odgođeno zbog nedostatka implementacije i možda zato što je komisija možda prihvaćala razne izlike zemalja članice, recimo danske poljoprivrede i tako dalje, gdje se uvijek inovativno iznalaze novi, nove izlike za neprovedbu direktive i to već godinama. Tako da se stvarno nadam da će se ne samo držati ove linije za 27, a niti ponovno otvarati u svijet nekih novih eventualnih argumenata. Mislim da je vaša prezentacija dala neku jamstva da se neće to ponovno otvarati, jer to bi moglo biti opasno kad se pogleda koliko ima puno lobiranja. I još je također jasno, kao što smo čuli iz vašeg odgovora, da nismo čuli za kemikalije, ali to se može i bez e, ponovnog otvaranja direktive. Znači da bismo ovdje zapravo mogli vidjeti da ako se to grupira u skupine tvari, a ne na pojedinačne tvari, to bi moglo se onda bolje učiniti. Te na kraju tražim da se to ne otvara ponovno i da se iskaže malo čvrstine prema zemljama članicama koje žele izbjeći nešto. Mislim, to je već trebalo biti provedeno 2015. Tako da smo sada u jednoj lošoj situaciji i ne možemo biti dakle sigurni ako ljudi e, mislim moraju sada uzeti u obzir i troškove implementacije, stvar će biti sve skuplja i skuplja ako nastavimo e, odgađati implementaciju. Mislim, sve će biti će samo više i više po e, zagađenja. Zeleni, izvolite. Zahvaljujem, mislim da je prilično jasno kolika je važna, važnost ove direktive za ljude i sama komisija je rekla da je od strane građana puno interesa za e, i za ovu temu. Pa ću, evo, iskoristila sam priliku da govorim švedski, kao što vidite. I komisija također, kao što je E, ja jasno rekla kada će komisija jasno prepoznati da neće, e, da se ne smije ponovno otvarati ove direktive jer ne čekaju samo građani taj odgovor nego sve zemlje članice koje trebaju promijeniti svoje planove i kako će inače e, mislim napraviti planove za 2021. a ciljevi se da zaista ne mogu odgađati i ne možemo čekati do 27. do implementacije ove direktive i kao što smo već čuli, ima puno potpore za to da nije greška mm, ovog pravnog teksta, nego da se radi o problematici same provedbe. Želim također ovdje reći da tu postoji velika količina pritiska od strane i industrije, lobija i djelomično također i iz drugih područja gdje se traži, brojne strane pokušavaju razvodniti ovo zakonodavstvo. Ono mislim da je poruka je jasna, oni žele provedbu, žele vidjeti gdje će biti fokus i također ne žele da nastavljamo raditi business as usual vrste. Znači, može li komisija nam zajamčiti da će E, da neće biti novog e, zakonodavstva jer se ovog vremenskog okvira doista sada moramo držati i ispuniti ga. I moramo osigurati da se ova direktiva i doista provede. Mislim, pola, 50% direktive su izuzeća, mislim, e, znači sve treba uložiti u provedbu. I puno ljudi je danas rekao da je ključ veća jasnoća. EPP. Gospođo Vajs. Hvala. Ako tražimo ideje ili argumente zašto bi trebali otvarati direktivu, možda zeleni plan nije tako loša mogućnost. As far as I have learned, but maybe you can me up on Mislim, e, a možda me možete vi prosvjetiti ali ja bar tako mislim, tu nema ništa u direktivi o energetskoj učinkovitosti. Naravno da postoji problemi s implementacijom i dijelim zabrinutosti koje sam čula e, da su iznesene na ovom sastanku. No, to je sastavni dio implementacije. Mislim, ako otvorimo direktivu, onda treba pogledati kako se može otvoriti potencijal energetske učinkovitosti i kako e, to može doprinijeti, znači pročišćenje voda, to je pitanje. Mislim da ću morati ipak prijeći na danske, oprostite, <laughs> ne mogu to reći na engleskom. Znači, kada se voda pročišćava u postrojenju za obradu vode, iz toga se može dobiti energija. To je moguće najnovijom tehnologijom. I jedan od argumenata i za ponovnog otvaranja ove direktive bi mogao biti ne samo da trebamo jačati ono što već imamo u ovoj direktivi, da osiguramo provedbu, nego i e, da postoji ovaj zahtjev da osiguramo da energija koja se može dobiti obradom vode bude dio Europskog zelenog plana. Znači, to je jedan od ovih pitanja. E, e, direktiva o energiji može se iskoristiti za dobivanje energije iz procesa obrade otpadnih voda i bila sam kod kuće u Danskoj <laughs> za vikend pa mi engleski e, mi se možda malo e, pa mi, se, pa mi je engleski oslabio, evo, ali na kraju će da, dakle, biti pitanja. A Sven Giggle za zeleno, izvolite. Da, u Europi imamo odlične propise za zaštitu e, podzemnih voda, te voda, tekućih voda, svejedno e, je komisija pokazala da više od polovice svih površinskih e, voda nisu u dobrom ekološkom stanju. I prošlog je tjedna komisija zbog jednog aspekta e, voda pokrenula protiv Njemačke postupak za povredu temeljnih ugovora. Zapravo je e, zastrašujuće da 20 godina nakon e, što su doneseni ovi propisi, 2020. tih se propisa ne pridržava. Dobro ekološko stanje zapravo bilo je predviđeno za provedbu za 2015. sa nekim mogućnostima produljenja i izuzećima. No ono što nedostaje za sada u vašoj analizi je analiza načina rada same komisije. Zašto? Dakle, do sada nije bilo postupaka za povredu ugovora protiv zemalja kad se, kad se vidi da se nisu podržavali ugovori. Kada će se krenuti u postupak protiv Njemačke, gdje je jasno da e, ciljevi za 2020. nisu ostvareni? U mom e, okrugu, na primjer 2012. je pokrenut postupak za povredu ugovora, ali gdje su sankcije kako bi vode doista dospjele u e, dobro stanje. Znači, moje pitanje je hoćete li vi promijeniti vlastiti način rada i brže krenuti sa postupcima E, za povredu ugovora i hoćete li osigurati da svi postupci idu brže i da se također provode odgovarajuće sankcije. Jer bez sankcija 2020. sjedit ćemo ponovno ovdje i zato bih e, rado vas pitao kako vi evaluirate vlastiti rad i možete li nam ovdje danas obećati da e, ćete ubrzati postupke protiv država zbog povrede prava Europske unije. Hvala. Thank you very much. a uh, couple of points. Uh, first, uh, if the member states are now... Gospodin Vondre. Hvala. Evo za početak kako su sada zemlje članice u postupku finaliziranja planova upravljanja riječnim tokovima. Ono što i riječnim slivovima, dakle neki od vas su do sada ispravno spomenuli pitanja recimo mikroplastike i, farm i lijekova koji nisu još do sada bili ovdje, no e, nije ništa rečeno o nestašici vode. E, čini mi se da je to najveći problem, e, barem evo u najvećem dijelu kontinenta, tako da zapravo je prvo pitanje ovdje Predviđa li komisija uključenja ovoga kako bi se riješila, riješio ovaj izazov e, u budućnosti? Drugo, pa javne su konzultacije pokazale također da je puno kritika u javnosti o administrativnom teretu, pa sada može li nam komisija možda dati neke naznake o tome kako pojednostaviti zahtjeve o izvještavanju u ovom području, te na posljedku treće pitanje koje se odnosi na e, recimo činjenicu da je 2018. zemlje na to već e, upozorila zemlje na mogućnost e, pravnih postupaka. Pamtim sada pitam, znači ovaj rok za 2027. za postizanje minimalnih ekoloških standarda i standarda kvalitete, je li to sada utvrđeni rok ili se razmišlja možda i o odgodi zbog kašnjenja sa implementacijom o kojoj je već bilo riječi? Hvala. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam, gospođo, na ovoj izlaganju. E, vi ste govorili o tome da je e, kakvoća vode u Europi e, problematična negdje, ali moramo E, e, paziti na e, situaciju s našim vodama i zapravo mislim da kao i mnogi kolege ne bih htio da se ponovno otvara ova direktiva o situaciji u vodama u Europi. A što se tiče e, izvora vode, one su dobre u 74% slučajeva u Europi, ali kako gledamo ciljeve koje smo si zacrtali, mnogi nisu e, ostvareni, prvenstveno zbog nitrata iz poljoprivrede, e, ulazanje, ulaženje različitih soli i isto tako e, drugih određenih štetnih tvari. U Alzasu u mjestu Stokamin e, trebalo se odlagati 320 tona opasnih tvari, ali nakon jednog požara nije se to moglo ostvariti, e, pa se svega dio njih tamo mogao pohraniti a u e, Francuskoj počinje upravo na tom mjestu najveće mjesto s podzemnim vodama u Europi jer se ono proteže e, sve do Nizozemske i tamo e, na svega 150 metara od tih podzemnih voda su odložene mnoge opasne tvari. I zato me zanima slijedite li ovaj projekt kraj mjesta Stokamin i da li mislite da zatvoriti podzemne tunele je sukladno pravu i kako se to slaže sa člankom 191. ugovora o funkcioniranju Europske unije? Hvala. Sada me pučana. Juta Paulus. Hvala. Da, mi smo isto također vidjeli da je važno pregledati kakva je situacija, ali e, zakoni su zapravo dobri, ali nije provedba dobra i e, Agencija za okoliš e, kaže da se o tim problemima raspravlja, znači kao rijekama, kao okoliš u kojem žive razne vrste koje moraju biti očuvane, također da se mora moći koristiti E, voda je i za navodnjavanje i za piće i tako dalje. Ako zeleni plan to ne promijeni, ako e, za, e, imamo sve ove sekundarne funkcije, a ne govorimo o čuvanju staništa, voda kao staništa, onda zapravo ne moramo niti o tome razgovarati. Imam jedno konkretno dakle, pitanje ne samo u području e, Agencije za okoliš, nego i ono što je sada rečeno u prezentaciji. Znači, postoji jedan e, veliki problem sa količinom kemikalija u e, vodama koje, opće ne, koje se ne mjere u svim zemljama članicama niti kao prioriteta. Sada još i lijekovi koji su novost, ali to je tema zapravo koja se još u... Mislim, ja sam 80-ih studirala farmaciju. A sada znači što će se konkretno učiniti kako bi se riješilo pitanje opterećenja e, e lijekovima, ne znam hoće li se substance, substance grupirati, a ne ići na njihovo pojedinačno e, imenovanje i tako dalje. E, također puni veliki dio E, tih e, tvari, recimo i hormonskih tvari, izlazi iz postrojenja za obradu otpadnih voda gdje se ne mogu uopće e, isfiltrirati i zapravo ulaze u ribe i druge vodene životinje. Dakle, što će se po tom pitanju učiniti? I posljednji govornik, gospođa Forum. Hvala. Zahvaljujem gospođi Fredi na izlaganju. Ova tema me jako, jako brine. Jako me brine što sam pročitala da su sve države članice stražile e, izuzeće od obveza kako bi mogli ostvariti e, ono što trebaju po pitanju voda, naročito nadzemnih voda. I također da za 90% nadzemnih voda traže produžetak vremenskih rokova za ostvarivanje ciljeva. Također me jako brine da određene vrste slatke vode, vrste u slatkovodi 4% svake godine nestaje, što je e, dvostruki ritam od onoga e, koji se odnosi na morske i kopnene vrste. Dakle, velik broj slatkovodnih vrsta eh, je u opasnosti od izumiranja. I ja ovdje govorim u ime velikog broja građana koji traže da se naša biološka raznolikost očuva, <clears throat> naročito kad se radi o vodama a predsjednica Europske eh, komisije traži da se vidi je li ova direktiva dakle prikladna i mi moramo to provjeriti. Moramo zaštititi direktivu od bilo kakvog pokušaja da se oslabi e, u tako što bi se eventualno otvorilo i za neke druge e, elemente. I zato želim pitati komisiju što treba prioritetno napraviti kako bi se podržale države članice i e, kako bismo imali dobru o zakonodavstvu o kvaliteti voda u EU i kao što su i rekli druge kolege, e, treba će je ažurirati kada to bude potrebno, ali što se tiče e, urbanih e, voda, tu treba proučiti situaciju i sa stanovišta lijekova i sa stanovišta mikroplastičnih tvari. Hvala lijepa. Sada ću ponovno dati riječ predstavnici komisije. E, I pred nama je 15 minuta. Nećemo imati vremena za drugu raspravu o obradi biootpada, osim ako ne budete imali vrlo kratko izlaganje. E, možda nakon što zato e, odgovorite na ovo pitanje ćemo moći završiti prvu točkom na dnevnom redu. Hvala lijepa. Evo, upravo sam o tome i htjela govoriti. Nisam još napravila drugo izlaganje, a dio pitanja se više odnosio na direktivu o otpadnim vodama. Prelazim sada na engleski jezik i sada ću pokušati tematski odgovoriti na pitanja. Ključno je pitanje što će komisija reći, hoće li ona obećati da neće otvoriti E, okvirnu direktivu o vodama. Tu ću vrlo jasno reći da je naša procjena prikladnosti jest da se radi o direktivi koja je uglavnom prikladna, ali da ponekad treba neke stvari poboljšati. I mi smo sada usred rasprava i zajedno s našim političkim šefovima i pokušavamo vidjeti kako se tu direktivu ne bi oslabilo i procjenjujemo sve opcije u svjetlu Europskog zelenog plana usvojenog inače dan nakon što smo objavili procjenu okvirne direktive o vodama. Dakle, sve kako bismo ostvarili klimatsku neutralnost, nulti stupan onečišćenja i biološku raznolikost koju svi želimo imati u Europi. Za vrijeme ovih rasprava koje sada vodimo s vama, a mi u komisiji smatramo da je jako važno da čujemo mišljenje parlamenta, istovremeno raspravljamo i s vijećem. Možda znate da vijeće namjerava imati orijentirnu raspravu o toj direktivi u e, ožujku i sada dakle prikupljamo sve informacije nakon objavljivanja e, s provjere prikladnosti i jednostavno ići ćemo tamo kamo od nas zatraži da idemo zeleni plan. Što se tiče prekršaja, provjera prikladnosti kaže da puno toga treba napraviti i prilikom nacionalne provedbe direktivi i mi tražimo od dionika je li razina sankcija koja se e, može provjeriti e, u redu, a odgovor je da velik broj njih misli da oni nisu dovoljno proporcionalni, uvjerljivi i učinkoviti. I ja se pitam u kojoj mjeri to odgovara onome što misle određeni zastupnici o lošoj provedbi na nacionalnoj razini. A tu se smatra e, da ponekada mnoge stvari prekasno dolaze do Europske komisije. E, mogu vam jedino reći da Europska komisija namjerava se pozabaviti e, slučajevima kršenja te direktive i tu me puno radimo i 2019. godine izdali smo preporuke svim državama za članicama i sada e, dakle e, moramo to temeljiti i na planu za upravljanje rijekama. Ali radimo interno na tome u drugom planu za upravljanje rijekama E, gdje e, tražimo strukturne slučajeve loše provedbe. Nas rukovodi politika prekršaja Europske komisije koja traži da kada god da ima strukturnih problema da se uvijek pozovemo na e, te instrumente kojima raspolažemo, ali primarna odgovornost uvijek je u rukama država članica na nacionalnoj razini nevladine organizacije e, također e, pokušavaju aktivirati prava i vezana za praktičnu provedbu. Dakle, tu su teme kojima se bavimo, bavimo se time i horizontalno, odnosno transversalno prema različitim e, drugim sektorima pravne stečevine. Gospođa Miller je pitala kako se ovaj e, zakon e, nosi sa onim o e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Jako mi je drago da se tu jasno postavlja uvjetovanost vezano za dodjelu dodatnih sredstava poljoprivrednicima vezano za Europsku okvirnu direktivu o vodama. Sve to dakle bih prepustila više su zakonodavcima koji su aktivni na ovu temu, a, a sve to naravno ulazi i u zeleni plan. Velik broj među vama komentirao je i o onečišćenju kemikalijama. To jest činjenica, ali tu smo čuli jedan scenarij gdje bismo se mogli poboljšati, kolektivno poboljšati kada gledamo na mješavinu pojedinih tvari u e, vodama. <clears throat> Istovremeno pokušavamo se bolje boriti protiv onečišćenja na samom izvoru onečišćenja. E, zastupnici Hansen i Eichhout e, su sudjelovali u pregovorima o e, dakle e, vodi za piće, a isto tako to je sve bilo vezano za tome koliko ima endokrinih disruptora u njoj i hvala Europskom parlamentu na radu na tom planu. Mi e, proučavamo dakle i količine tvari u vodi naravno i izrađujemo novu strategiju Europske unije za prilagodbu klime i tu ćemo se naravno moramo prilagoditi u svjetlu mnogih eh, klimatskih promjena. Oprostite, molim eh, predsjedniče, ako možete zamoliti komisiju da na precizna pitanja odgovori precizno. Niti pitanje Jute Paulus nije dobilo odgovor, a niti moje pitanje o određenim mjerama nije dobilo odgovor. Molim komisiju dakle, da na precizna pitanja odgovori precizno. I ja bih e, mogao dodati još jedno pitanje u tom smislu. jedne strane ja sam rekla da je PIFA nedavno izrađen vezano za e, direktivu o vodi za piće i sada radimo e, o tome da se s tim pitanjem e, cjelovito treba baviti i mi moramo provjeriti trebamo li provjeriti i direktivu o standardima kvalitete, što je jedna od direktiva koja je izrasla iz okvirne direktive. E, kada vi govorite o vlastitim mjerama, što mislite da je komisija čuvarica ugovora? 2015. godine određen je rok i e, određene su moguće izuzeća. Jako malo predmeta e, je e, pokrenuto vezano za kršenja. A mi smo imali različita pitanja, pitanje iz Francuske, na primjer, a za sada još nije bilo nikakvih sankcija. Čekam da donesete neke sankcije s obzirom da države članice jednostavno ne poštuju taj propis. Molim vas, zašto niste pokrenuli te E, postupke kršenja, jer to se samo po sebi mora proučiti. Hvala vam na ovom pitanju. Evo, ono što mogu odgovoriti jeste da smo e, pokrenuli čitav niz predmeta radi kršenja te direktive. Jedne su ili e, dobive u fazi u kojim se da obavijeste ili su neke pred sudom Europske unije. Koliko ja vidim, vi želite da budemo još aktivniji. Mi već jesmo aktivni zato što su jako se dobro prate svi drugi planovi za upravljanje rijekama. Komisija nadzire i kada bude potrebno e, će učiniti što je potrebno da u smislu sljedivosti toga ali mm, za neke stvari treba ostvariti određenu količinu zrelosti. Međutim, to ne znači e, da se s državama članicama ne vodi dijalog u raznim fazama, faze koje je prethodnik e, formalno obavisi o kršenju ili u prvoj fazi prekršaja i tako dalje. Ja razumijem da ste vi nestrpljivi, ali mi se u osnovi slažemo vi ste zbog toga frustrani. Ja vidim da su kolege meni s lijeva i s desna frustrirani. Pa mogu se smješkati i biti frustrirana. I hvala što ste ponovili pitanje koje sam vam postavila. E, kada se bavimo i pročišćavamo otpadne vode, sada postoji mogućnost da se iz toga dobije energija. Je li bi bilo moguće da se direktive otvore i da se e, u njihov dio unese Europski zeleni plan te da se vidi kako bismo mogli proizvoditi energiju obrađujući e, otpadne vode. Prema sadašnjem zakonsko, stanju zakona to ne bi bilo moguće. Da, to se zapravo dosta ovisi o um, e, urbanim e, vodama, dakle o toj direktivi, za sada još se nismo time bavili, ali mi želimo e, raditi na puno energetski učinkovitiji način kad se bavimo otpadnim vodama i pročišćivanjem urbanih otpadnih voda jer za sada prevelik dio energije na to odlazi, a želimo da postanu puno više energetski i učinkovitije. A u našoj procjeni vidi se da postoji mogućnost da ti planovi postaju u potpunosti energetski neutralni čak i da proizvedu čistu energiju. To je e, pozitivno i e, mi ćemo vas o tome e, dalje obavještavati. Hvala ovim zatvaramo prvu raspravu. Prelazimo za minutu na raspravu o proračunu za 2021. godinu. Très bien, on va reprendre nos travaux. Je vais me permettre de... Voilà. Eh. E, dopustit ću se da na francuskom najavim Pierre Larutarua e, koji će nam sada govoriti razmjeni mišljenja o proračunu za 2021. godinu. E, sada je pravi trenutak da o tome raspravljamo, e, zato što se još raspravlja o višegodišnjem financijskom okviru, a proračun za 2021. bit će prvi u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. Možda se nekima čini da o tome govorimo preuranjeno, međutim, ako se želimo dobro pripremiti u Europskom parlamentu, trebaju o tome govoriti i klubovi zastupnika međusobno, ali isto tako i odbori. Ja sam izvjestitelj u svojstvu predsjednika odbora o prijedlogu proračuna e, sa stajališta odbora Envi. Ja ću vam kroz par dana to predstaviti i također ću vam moći predstaviti e, stajalište komisije. I ja ću sada dvama dati riječ, e, gospodine Lortariju, a nakon toga ćemo čuti pitanja. E, gospodine predsjedniče, dragi Pascal, dobar dan, pozdravljam sve vas tu sam da tražim saveznike. Bio sam izvjestitelj u Sjeni za proračun za 2020. godinu i dobili smo 1,9 milijardi više nego li što su šefovi država i vlada htjeli dati. I to smo postigli zato što je pet klubova radilo zajedno. Od rujna smo bili ujedinjeni i po prvi puta smo dobili više novca a proračun za bitka za sljedeći proračun koji kao što si rekao, prvi u sljedećem BMFO. To će biti teška bitka i zato je vrlo važno da parlament bude jako ujedinjen. Predlažemo zato novu metodu da ne čekamo, već od početka krenemo raditi zajedno. To je prvi puta tako i prvi puta e, pred e, u ljudskoj povijesti situacija je takva. E, mnogi od nas bili su u Madridu, a govor Usure von der Leyen je stvorio puno nada i rekli su mnogi ako Europa uspije u zelenom planu, onda je, će to biti jako dobro za cijeli svijet. Međutim, ako Europa ne bude uspjela u zelenom planu, ako to bude tek e, puki greenwashing, zato što nismo imali dovoljno sestrava, to će biti jako loše. E, prema tome, višegodišnji financijski okvir će biti tu tijekom sedam godina. Proračun za 2021. godinu je važan. Ja sam izvijestelj za njega i moramo tražiti sva potrebna sredstva jer ćemo u proteklom, e, ako profučkamo prvu godinu, profučkati svih sedam godina. Charles Michel je rekao da nam se predlaže 1,7 e, e, za proračun, što je apsolutno e, nedovoljno, ali 1,07, a 1,3 što traži parlament, bit će teško postići a zapravo ako imamo zeleni plan trebalo bi nam još više novca. Naročito, dakle, kao što sam rekao, za financiranje zelenog plana. Potrebno je, dakle, e, da zajedno radimo, pet klubova rade skupa, a ako parlament ne bude ujedinjen i ne bude imao dobre argumente, neće uopće ići glatko. Ja sam novi zastupnik, u parlamentu sam tek šest mjeseci i tu sam da čujem što vi želite reći kako bismo u tu bitku ušli zajedno i zajedno pobjedili. Voilà. Donc devant vous, désolé. Oprostite što pred svim odborima držim e, istu, e, isto izlaganje, ali u svakom slučaju e, pokazujemo to i pred državama, šefima država i vlada. Nedavno sam u Maliju održao predavanje. Suša u Sahelu je bez presedana i bit će jednako mrtvi koliko je od side. Jučer sam gledao podatke koje svakoga dana mjere od početka 70. godina emisije CO2 u, eh, e, u eh, atmosferi. Prošli tjedan smo prešli eh, rago 416 jedinica, što je bez presedana, ali sada smo jako ubrzali ritam. 60. godina se povećavao broj za 0,8 e, jedinica godišnje, a sada se to utrostručilo godišnje. Ne dobivamo bitku u borbi protiv emisija CO2. Oni su i dalje vrlo važni, e, ne samo u atmosferi, nego i u oceanima. I E, svi kažu da je potrebno da tu bitku dobijemo i Ursula von der Leyen i Franz Timmermans. A ako Europa ostvari što je naumila do 2030. godine, nadamo se da će recimo Japan ili Kina također uspjeti. Međutim, ako Europa stvori nadu koja se za dvije do tri godine neće ostvariti, onda je to problematično. I kada je gospođa von der Leyen citirala Kennedyja koji je rekao odlučili smo ići na mjesec. Ali ne zaboravimo jednu stvar. Kennedy je utrostručio proračun nase, e, svi su čupali kosu zbog toga, ali za par godina su oni Mm, oni su kroz nekoliko godina 15 puta povećali e, proračun e, za istraživanje i tako su mogli ići na mjesec, tako da i mi moramo e, napraviti što treba. A, tako i dakle za par dana će se sastati i naši čelnici i morali bi dati odgovarajuća sredstva. Kennedy je tražio sredstva, dobio ih, Roosevelt je tražio i dobio ih i tako su mogli napraviti ono što su naumili. E, želimo za 10 godina za 50% smanjiti emisije ugljičnog dioksida. Što to znači? Da 50% zgrada, škola e, moraju biti dobro izolirani da se treba promijeniti struktura prometa, e, da moramo za par godina promijeniti strukturu naše poljoprivrede i tako dalje. Radi se o nečemu e, što treba stubokom promijeniti. Nikada do sada u povijesti ljudskog roda nismo imali takvo što mi ćemo istovremeno otvoriti mnoga zelena radna mjesta. A neki su ljudi rekli, eto, Neko na Francuskoj je rekao svake godine 800 eura uštedim na grijanju zato što je sada moja kuća bolje izolirana. Po zimi mi je toplije, a po ljeti mi je hladnije. Gradonačelnik Grenobla bio je na sastanku i rekao ja bi rado takvo što napravio, ali nemam novaca za to. I tako je to posvuda. Dakle, koliko će sve to skupa koštati? Dokument koji je komisija objavila 14. siječnja vrlo je zanimljiv. Nikada nismo imali tako cjelovit dokument, ali komisija u dokumentu 14. siječnja kaže ako želimo ostvariti zeleni plan, svake godine nam nedostaje 260 milijardi. A još moramo imati koliko je prilagodba za sve socijalne eh, troškove. Drugim riječima nam Europska komisija kaže kao i revizorski sud da od 2021. godine nam treba više stotina milijardi izdvojiti. A za sada komisija kaže da ima 7,5 milijardi kroz 7 godina fond za pravednu tranziciju, treba dakle više toga izdvojiti za klimu. Imamo još e, neke instrumente koje su manje poznati, ali osjećamo da se su ljudi otvoreni i kada e, se sastanemo s ljudima koji rade na aspektima proračuna u komisiji, pa gospođa von der Leyen i gospodin Timmermans, oni su otvoreni za nove prijedloge i treba, da treba da građani izvrše pritisak na naše državnike kako bi ovi izdvojili više novaca. E, trebamo se baviti izvorima CO2 i metana u Europi, a u sadašnjem proračunu i sa sadašnjim pravnim e, temeljima trebamo vidjeti što nam omogućuje da na svakom od izvora emisija se smanje emisije CO2 i emisije metana. Trebamo vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira i kako izvojiti više novca tamo e, gdje nešto dobro funkcionira. Sama komisija nam kaže da nadostaje više stotina milijardi. Oni kažu u prometu za energetsku učinkovitost nam kažu što nedostaje. Tu ste nam vi potrebni. Odbor za proračun treba vašu pomoć. Nekad se misli da odbor za proračun ima sve moguće nadležnosti. Ne, ne, jako smo mali u odnosu na cijeli ulog. Ali ono što nam treba piše proračun samo 60 milijardi i kažu nam e, troškovi infrastrukture nisu uzeti u obzir. A znamo da je u sektoru prometa najveći trošak, trošak za infrastrukturu. Istovremeno e, dok se raspravlja o VFO-u i o raspravlja se o proračunu za 2021. godinu. Treba dakle vidjeti kako će se sve to planirati. Idealno gledano, e, Lijepo je čuti od komisije koja kaže ovoliko nam treba ako želimo uspjeti u zelenom planu. Evo koliko imamo sada i e, evo koje su nam stvarne potrebe prema sektorima, a onda ćemo pokušati te okvire proširiti i vidjeti kakva dodatna sredstva možemo tu unijeti. Govorio sam sada o politikama ublažavanja posljedica, dakle prepolaviti emisije CO2 i metana, ali naravno nećemo e, klimatsku situaciju promijeniti od danas do sutra. I u svim zemljama treba se prilagođavati. Da nađemo 450 e, milijardi, onda moramo naći e, na kreativan način E, novac. Dakle, počelo se raditi odbor za proračune o vlastitim sredstvima, e, proračuna 0,0174%. E, to, ako se ostane na tome, nećemo uspjeti. Svakih tjedna idem u Berlin jer će se VFO zatvoriti za vrijeme nečkog predsjedanja i zato je vrlo važno da se riješi pitanje vlastitih sredstava, naročito po pitanju klime. Govorimo o mm, VFO i e, što je europski semestar i tako dalje, što još prije e, šest mjeseci nisam e, ni znao. Želimo također imati pravu klimatsku banku. Komisija je dala prijedloge kako bismo imali ambiciozniju klimatsku banku, to jest da se na drugi način koristi novac iz Europske središnje banke. Europski gospodarski i socijalni odbor nas podržava kao velik broj članova Europskog odbora regija. Gospodin Dombrovski kaže da će klimatska banka možda imati 16 milijardi, što nije dovoljno. Europska središnja banka je 2600 e, milijardi stvorila ovih posljednjih godina, nedostaje još 240 e, milijardi. Kako se tu može napredovati, može li parlament tu napraviti? Nemam vremena sada ulaziti u detalje, ali većina banke, Europske središnje banke, odnosno novca, ide u spekulacije dakle u spekulativne svrhe, ali trebalo bi da se to iskoristi za borbu protiv klimatskih promjena. Trebalo bi ili stvoriti novu filijalu Europske središnje banke ili izmijeniti Europsku središnju banku koja će izdvajati za proračun za borbu protiv klimatskih promjena. Moramo vidjeti ako želimo da e, izolacija zgrada bude obavezna, a neće se to moći ostvariti ako ne bude subvencija za to. Budemo li tražili da svatko izolira svoju kuću ili farmu iz vlastog džepa, nećemo to ostvariti. Prema tome, Europi je potreban ambiciozni proračun od ovoga što se sada nudi i zato će trebati vlastita sredstva. Potrebno je također i porezna pravda. E, žuti prsluci u e, Francuskoj su upravo i nešto što ilustrira probleme. 30% Francus, 30% Evropljena nemaju niti jedan euro ušteđevine. Tražiti ih da koriste alternativna goriva e, je nešto što oni neće moći prihvatiti. Potrebno je da sve obitelji sa skromnim prihodima shvate da ćemo im moći pomoći i da njih nećemo tražiti licenta iz njihovog džepa. Treba primjerice uvesti porez na kerozin, e, tako što e, može se ostvariti kroz dvije godine, dakle ostvoriti takvu e, jedan porez i to bi moglo se na taj način prikupiti dosta novca. Može se tako isto porez imati na plastiku i slično. Vrlo kratko vrijeme bi se moglo promijeniti dobrobit, oporezivanje dobiti poduzeća. Ja kad sam bio dijete, oporezivalo se u Europi e, poduzeća sa 45% porez osnovica, sada je to pala na 25%. Zašto je situacija takva? Zato što većina stvari koje poduzeća danas ostvare odu na dividendne. Eto, govore nam da nema novaca za borbu protiv klimatskih promjena, a istovremeno e, dividende koje se ostvare su ogromne i koje se podjele su ogromne. A kakva je situacija u SAD-u? E, Florida, Kansas i još neke su snizili e, snizili e, dakle poreze. Takvo što je zapravo takve poreze je bio uveo Roosevelt, a i Jacques Delors i Mario Monti su već tražili takav način oporezivanja u SAD-u od Roosevelta do Trumpa e, je isto 38%, a čak i Trumpova reforma je to svela na 24%, dok u Europi smo u prosjeku na 19%. Prema tome, trebamo se usmjeriti na pet ili šest vlastitih sredstava jer ovaj problem e, nije problem koji trebaju rješavati samo odbor za proračune i odbor za ekonomska i monetarna pitanja. Cijeli parlament mora raditi na tome. Dakle, ovako možemo raditi i stvoriti stvari, program suradnje sa zemljama juga. Ako želimo uspjeti u zelenom planu, moramo dakle više na tome raditi, ne smijemo smanjivati proračune koja sredstva koje za to izdvajaju. A, a svako poduzeće, svaku obitelj koji se traži da nešto napravi u svo e, kod sebe, dobit će pomoć za to. Dakle, porez na kerozin, e, zatim e, moramo gledati e, na neke druge izvore oporezivanja. E, Obama je recimo e, uveo poreze zbog izbjegavanja plaćanja poreza. Nadalje, taksonomija je ovdje e, dosta dobro obrađena. Moramo ići sada i korak dalje i reći da za pet godina niti jedna banka, niti jedno osiguravajuće društvo neće moći raditi u Europi, ne bude li potpuno transparentna vezana za ulaganja u zeleni plan. I za kraj mogu samo reći da za nekoliko tjedana ćemo obilježiti e, nastajanje e, Europe kada su osnovali zajednicu ugljena i čelika. Šuman je tada rekao svijet, mir u svijetu neće se moći očuvati ne bude li e, se zato stavilo odgovarajuća sredstva. I u roku od dva tjedna Schumann i Adenauer su organizirali zajednicu ugljena i čelika. I dakle, Europa ako želi mir u svijetu mora također postupiti na taj način. Parlament koji predstavlja građane mora u potpunosti igrati ulogu koja mi pripada i tražiti da se radi na tim sredstvima. Evo tu ću stati i odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Ovdje smo čuli puno toga, analizirali ste puno više od samog proračuna za 2021. godine. To je to jedna puro šira rasprava. Prije nego što dam riječ kolegama, kad smo čuli da emisije CO2 treba prepoloviti ne e, u deset godina, nego u odnosu na 1990. jer se ne radi baš o istim zahtjevima. Vidim da se nitko ne javlja e, za riječe iz Pučana, ali dajem prvo riječ u Guteland u ime SID-a. Izvolite. Hvala i hvala izvjestitelju na uvodnom izlaganju i hvala vam što ste pokazali da ste voljni e, ostvariti dobru suradnju s našim odborom. Mislim da je to jako dobar početak. Dakle, imati razmjenu stališta. Za početak želim se ispričati u ime Monike Benve. Ona je izvjestiteljica u Sijeni iz kluba SID. Trenutačno nije ovdje. Ja ću kratko reći nekoliko riječi u njezino ime a prije toga želim vam zahvaliti na izlaganju. Doista, doista cijenim što želite zapravo da parlament poduzme jedan velik korak i da pokaže odgovornost ne samo u odnos na Europu, već na cijeli svijet i na ono što se događa. Važno je da točno znamo što trebamo učiniti kako bismo imali stabilno gospodarstvo, ali gospodarstvo koje je održivo, koje će biti održivo u budućnosti, pritom mislim na zeleni plan. On bi to trebao omogućiti. Bilo je doista ohrabrujuće slušati vaše izlaganje. Dakle, govorim u ime Monike Benve i želim reći da ona pruža podršku, a mi kao SID također pružamo podršku vašem izvješću. Zadovoljni smo što su ciljevi Pariškog sporazuma u središtu vaših napora i vjerujemo da proračun za 2021. doista treba omogućiti da ispunimo ciljeve iz Pariškog sporazuma. Naravno, želimo se isto tako usredotočiti na bioraznolikost i potrošnju od 10%, to je ciljena potrošnja, to nam je važno. Spomenuli bismo i borbu protiv raka i za to treba osigurati dostatna financijska sredstva u proračunu. U ime kluba socijaldemokrata želim naglasiti kako je važno imati dostatna sredstva za zeleni plan. Ne moram tu previše inzistirati jer vidim da, ste, eh, da smo na istoj strani. Ne želimo Dakle, želimo da to doista se obistini, e, doista je riječ o preokretu za Europsku uniju, o ključnom trenutku. I želimo imati dovoljno financijskih sredstava za tu tranziciju jer je to naš prioritet. Proračun za 2021. jest e, početak, to je početak novog razdoblja i želimo pokazati da želimo e, promjenu, da želimo prekretnicu za Europu. Ne moram naravno to vama govoriti, ali pravedna tranzicija je dio ove priče. To ste spomenuli tijekom svojeg izlaganja. Isto tako, želim reći da ćemo podnijeti amandmane u pogledu zdravstvenih rizika s kojima se suočava EU, a više detalja vidjet ćete kasnije. Hvala vam na radu i što ste voljni uključiti nas u vaše napore. Hvala vam na vašem izlaganju. Hvala. U ime EPP-a. Gospođa Spirakis. Hvala, ja ne <laughs> govorim u ime EPP-a, već u svoje ime. Hvala. Hvala vam na izlaganju. Bilo je jako zanimljivo. Pogotovo zato što smo sada tek na početku e, VFO-a i 2021. godina je tu važna. Želim ponoviti stajalište svojeg kluba o ishodu pregovora o VFO-u. Za nas bi bilo bolje da imamo još malo više tjedana ili mjeseci kako bismo doista imali dobar proračun umjesto samo umjesto da imamo sutra ili preksutra već dogovor. jer bi onda ne bismo imali dovoljnu razinu ambicija. Što se tiče vlastitih resursa i e, zelenog plana, zanima me što je sa implementacijom mehanizma o kojem ste govorili, kako to zamišljate, računate li na resurse iz toga? Hvala. U ime kluba ID nitko se nije javio za riječ. U ime kluba zelenih Hvala, evo, javit ću se kratko za riječ. Hvala na ovom izlaganju. Htio sam vam samo jednu stvar reći o posljednjim stvarima koje sam rekao i što me brine. Naime, ovih dana čuli smo da porezima na meso, na šećere, na plastiku, na goriva. Ja se slažem da dobit treba oporezivati i to je apsolutno tako. I e, ne moramo se baviti pitanjima SAD, ali već unutar Evropske unije tu će mnoge stvari trebati e, promijeniti. Međutim, e, činjenica jest da dio tih poreza zbog toga što treba platiti zeleni plan na kraju E, moraju platiti e, građani. A što se e, vi sada govorili o zajednici ugljena i čelika i utemeljiteljima te organizacije, ljudi koji su to napravili nisu penalizirali, nisu kaznili stoga građane oni su htjeli osigurati e, ugljeni čelik, dakle, a nisu e, oporezivali građane. Prema tome, što god se bude napravilo, treba dobro promotriti kako će se to odraziti na najsiromašnije građane iz Europske unije. Hvala. Za klub zelenih. Hvala vam. Hvala gospodinu Maruturu na ekstenzivnom izlaganju i što ste rekli koliko je važno da naš proračun bude usklađen s ciljevima zelenog plana. To je zanimljivo jer službeno ovo bi trebala biti rasprava o proračunu za 2021. ali to je povezano sa raspravom o VFO-u koja se upravo vodi i to ste i sami rekli. Dakle, mi kao parlament, kada je riječ o proračunu za 2021. Moramo uzeti u obzir i ono što se događa u vijeću i što je sa raspravom o VFO. Mislim da ona neće biti gotova do kraja ovog tjedna. Charles Michel je iznio prijedloge i kada ih vidim, nadam se da rasprava neće biti gotova ovog tjedna. Jer što se tu događa? Inovacije, sve ono što je novo, za to se smanjuju sredstva toga je sve manje, jer neke države, uključujući moju, ne žele uplatiti previše sredstava. A zatim su tu i zemlje koje brane kohezijsku politiku, pa one koje brane poljoprivrednu politiku, i na kraju pate inovacije i e, elementi zelenog plana. I upravo tome trebamo stati na kraj, to trebamo spriječiti. To se uklapa i s onime što ste rekli tijekom izlaganja. Dakle, mi moramo poslati snažnu poruku kao odbor Envi i želim zahvaliti predsjedniku na nacrtu, ali mislim da tekst treba osnažiti. Primjerice, ne spominju se nikakvi postotici o onome što želimo, koliko sredstava bi trebalo ići za klimu E, a vaše, vaše brojke pokazuju koliko je to važno područje. I Charles Michel je tu slab. Spominje posto, ali zapravo to nije obvezujuće. Dakle, to je tek sa indikacija za iznos koji bi trebalo dodijeliti. Ako se to prepusti dakle, vijeću, oni će vjerojatno odustati od bilo kakvih obvezujućih ciljeva za klimu. A mislim da mi kao odbor ENVI e, na tome trebamo insistirati jer smo mi imali puno e, ambicioznije ciljeve za klimu. Kada je riječ o bioraznolikosti, tu nema niti spomena. šal Michel to nije ni spomenuo. Vi ste pokazali kako je bioraznolikost povezana sa svime drugime. Mi kao parlament donijeli smo i e, odluku o tome koliko bi trebalo dodatnih sredstava dodijeliti za bioraznolikost i parlament je to već odobrio u svojoj rezoluciji, ali mislim da i to treba ponovno naglasiti. Što je još važno? Pa to je takozvani climate proofing. Dakle, s jedne strane želimo uplatiti za klimu, ali kako ćemo se pobrinuti da e, ne bude i štetnih posljedica po klimu iz proračuna. I tu treba tražiti komisiju da ponudi instrumente i zakonodavstvo kako novac e, zapravo ne bi imao negativan učinak na zeleni plan i na klimu a tu e, treba još e, raditi jer nemamo još te alate koji nam trebaju. I konačno ono što će se naći u našim amandmanima je sljedeće. Kada komisija e, ubraja zelenjivanje, oni zapravo uzimaju obzir kada je riječ o poljoprivredi, to je zeleno ulaganje. Ja bih rekao da to spada i pod takozvani climate proofing, pa onda ima negativni učinak. Ne možete samo tako reći da je to zeleni postotak. Dakle, trebamo biti, treba biti jasno kada je riječ o postocima što ide na bioraznolikost, što ide na klimu i da je tu doista riječ o ozelenjivanju, da to nije samo mrtvo slovo na papiru. Dakle, to je također element koji se treba naći u našem mišljenju i ja se e, radujem tu dati svoj doprinos kako bi proračun za 2021. E, i prijedlog tog proračuna u odboru za proračun bio ozbiljan jer mora uzeti u obzir naše e, ambicije zelenog plana kako bi se te ambicije doista pretočile e, u dijelo. ECR. Klub ECR. Izvolite. Puno hvala na tome što možemo krenuti u raspravu o tome kako će ove sve emocije i planovi biti provedeni u stvarnost, nešto što do sada možda nije nužno bilo sve provedeno u stvarnost. Dakle, planiralo se da do 2030. se smanje emisije za 40%, već sada znamo da to vjerojatno neće uspjeti, govori se o nekih 36%, a nakon Brexita možda o 34%. I tako, e, to ispada E, kada se, ambicio, kada se planovi ne uspjevaju e, pretočiti u precizne mjere i točne kalkulacije. A to su sve jako važni argumenti koje treba također iznijeti i vijeću. I mislim da upravo činjenica da se sada tu e, pokazuju diagrami i, e, i razni drugi grafikoni pred odborom za okoliš. E, ali mi to sve znamo. probleme zapravo sa financijskim problemima. Znači, Francuska, Grčka, Italija i tako dalje. Znači, ako govorimo o porezima, možemo govoriti samo o zemljama članicama gdje se oni moraju E, provesti. Znači moramo svoje građane uvjeriti u to i reći im da će morati puno više izdavati za e, struju, vodu i e, komunalni otpad. Upravo zato želim izvjestelju i našem predsjedatelju zahvaliti na ovim odličnim prikazima, no svejedno želim reći da to treba sve točno izračunati i proračunati kako bi svaka zemlja članica mogla izračunati svoje stvarne mogućnosti i reći što, ono, što je točno moguće i recimo izračunati zašto se možda ne mogu postići ovih 40%, ali barem eto neki govore o tome da treba postići 55%, a mi govorimo o konkretnim odlukama i konkretnom novcu, znači E, ministar koji želi u bilo kojoj zemlji donijeti neku odluku mora za to osigurati desetogodišnje financiranje. A mi sada govorimo o razdoblju od sedam godina. Dakle, stoga vas doista molim da se prije svega napravi detaljna analiza onoga što će se dogoditi i što će biti nužno u svakoj zemlji članici kako bismo uopće mogli govoriti o konkretnim rješenjima. naš je predsjedatelj bio na sjednici gdje su e, gospodin e, Timmermans i e, govorili o tome što se treba financirati, ali nije rečeno od kuda će taj novac doći. Vi ste rekli ovih pola milijarda eura za 7 godina za ovu transformaciju za prelazak, ali ne znamo hoće to biti sve dodatna sredstva ili će to biti, ili od kuda će točno doći sva ta sredstva. Znači kako ćemo uspjeti e, uključiti ovdje i privatne investicije. Želimo e, da zajedno stvorimo situaciju e, u kojoj će svi dionici ozbiljno razmatrati zeleni plan, ali gdje će i naše mogućnosti biti realistično razmotrene. Hvala. Hvala. U ime kluba GUE, Kad je riječ o Europi, najveći izazov je da naši građani budu zdravlje. zdravi. To je jedan od najvećih zadataka. To je zadatak i komisije. Vi ste rekli da tražite saveznike. E, naš odbor za okoliš je predložio da proračun za 2021. treba utvrti put provedbi zelenog plana. No nećete tako dobiti novi plan. Vi morate puno biti snažni, agresivni, osigurati radikalnu demografsku tranziciju. I to u okviru e, koje nam je dala znanost. Zato imate 100 dana za zeleni plan i 10 godina e, da obistini, da napravite tu prekretnicu koju ste obećali. I zato proračun mora biti doista e, proračun za klimu potreban nam je kvantni skok kako bismo ispunili, e, kako bismo smanjili dakle, emisije u zadanome roku. U potpunosti podržavamo izvjestitelja koji brani stalište e, parlamenta da se dodijeli u, da proračun iznosi 1,29% e, BNP-a. Dakle, moramo se moramo odbiti VFO koji neće biti dovoljno dobar i proširiti mandat određenih instrumenata na temelji relevantnog članka iz ugovora o funkcioniranju Europske unije. Treba raditi na novim resursima. 2,6 bilijuna kvantitativno olakšavanje od strane ECB-a. Što je sa klimom i zelenim obveznicama? Uh, hvala vam. Imam još tri govornika na popisu, a onda ću staviti i sebe na kraj popisa kao izvjestitelja i dati našem gostu riječ na kraju. Peter Lize u ime kluba EPP ima prvi riječ. Hvala predsjedniče, hvala izvjestitelju i oprostite evo što nisam uh, uspio čuti vaše izlaganje, ali imao sam druge obveze. Um, no kao što smo upravo rekli, ova je rasprava danas usko povezana sa pitanjem višegodišnjeg financijskog okvira i upravo zato želim dodatno reći dvije ili tri rečenice. Dakle, prijedlog Šarla Mišela ima puno malo svjetla, ali puno sjene. Znači, dobro je da i predsjednik vijeća prihvaća fond za e, pravilnu tranziciju i da je to možda barem malo otvorio put za vlastita sredstva što naravno i za ETS i porez na plastiku i tako dalje. No svejedno postoji još tu puno svega što je za žaljenje i što možda do četvrtka ili još i poslije treba jasno napraviti e, i reći, a to je da takav rezultat ne prihvaćamo predimenzionirano skraćivanje sredstava za istraživanje. To je našem odboru neprihvatljivo. Naime, želimo se boriti protiv raka, klimatskih promjena i tako dalje. A kako ćemo e, bez e, dovoljno sredstava za istraživanje? a radi se o, o se sredstava za 33% prema prijedlogu parlamenta, u odnosu na prijedlog parlamenta, a to smatramo da uopće ne ide i što se tiče nadležnosti našeg odbora, smatram da je potpuno neprihvatljivo što je najlošije tu prošao Erasmus zapravo. Onda još jedna napomena kolegici iz ECR-a Dakle, da ovih 40% koje nećemo uspjeti ispuniti, to stvarno nije točno. Uspjet ćemo 40% u svakom slučaju. Ako zemlje članice nisu na pravom putu, onda moraju brže <laughs> to raditi. Ali vjerujem da ćemo uspjeti postići više od 40% smanjenja i također uspjećemo, možda čak i više od 50%. Vidjet ćemo sada kod, kako će biti analiza komisije pa ćemo onda vidjeti. No ono što doista vjerujem je da to nećemo postići samo sami sa europskim proračunom jer e, zapravo iskreno mi ovdje raspravljamo o e, iznosu e, o, između 1 i 1,3% BNP-a a zapravo je vjerojatnije između 1 i 1,5%. Sad kad čujemo ono što u vijeću se vodi kao rasprava, mislim da ćemo se morati boriti do kraja, ali više od 1,3 neće ići. Znači, jedno a, 98% onih izdataka neće ići preko europskog proračuna, ali sve to e, što moramo učiniti, učinit ćemo kako bi se financirao zeleni plan, znači treba nam poticaj i za nacionalne proračune i za privatno gospodarstvo. Dakle, e, još jednom e, ističem mišljenje našeg kluba da ćemo razmišljati o cijene za CO2 i porez na CO2, a s druge strane moramo e, osloboditi one koji proizvode nove tehnologije koje proizvode manje CO2 i njih rasteretiti. A sad kad vidimo ovo 1,3 potom, ne, zapravo ovih 80, e, 98% E, koji nisu u europskom proračunu da vidimo od kuda ćemo postići e, ta sredstva na kraju. se da je gospodin Lena. defender el papel del Parlamento. Pa- hvala vam na izvrsnom izlaganju i hvala što branite stalište Europskog parlamenta, jer je to od presudne važnosti. Govorili smo o kompromisima a do sada smo samo imali vremena za govore, ali sada je vrijeme da doista pronađemo resurse. Reći ću nešto o oporezivanju. Vrlo dobro znate što se dogodilo u Francuskoj bili su tu prosvjedi žutih prsluka i vi najbolje znate da ako ne budemo mogli objasniti promjene koje su potrebne za ostvarenje zelenog plana, onda ćemo u državama članicama e, naići na socijalne probleme, na društvene probleme. Ne možemo stvarati dodatnu nepravdu, a kada je riječ o porezu na e, ugljik, na plastiku, tu trebamo jedan širi, sveobuhvatni pristup. Jer kada je e, riječ o Europskoj uniji, o socijalnim državama, onda znamo da je potrebno osigurati bolji doprinos. Sada smo dakle na prekretnici i ne možemo gledati samo sa socioekonomskog stajališta, sa stališta stajališta uvođenja novih poreza, već moramo razmišljati o sjeveru, jugu i osigurati pravedan pristup. Kolega iz EPP-a je i o tome govorio. Znamo oko čega se zapravo vodi rasprava. Doći će do velikih promjena u društvu i naravno da to uključuje i poreznu reformu moramo za 30% smanjiti emisije, to svi znamo. I stoga će zapravo oporezivanje tu morati igrati veću ulogu. Kolega iz EPP-a je i to spominjao u svojem govoru. Znamo da je vijeće smanjilo doprinose, došlo je dakle do redukciji i iznosa e, za boru protiv raka. Hvala vam. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi i moram i ja reći e, da ako ste tražili saveznike, da ste u meni našli saveznicu. Iako se slažem sa stvarima koje predlažete, zato što mislim da u ovom povijesnom trenutku svi moramo razmišljati na vrlo kreativan način i e, moramo pokušati iznaći različita rješenja zato što su pred nama ogromni izazovi i baš zato što su ti e, izazovi toliko veliki moramo biti kreativniji i uložiti više napora. E, dakle, banke moraju na transparentniji način ulagati u sve što je u Europi ja apsolutno potpisujem činjenicu da svi ti milijardi eura koje proizvodi Europska središnja banka koje često završavaju u e, spekulativnim e, fondovima da oni zaista idu u realnu ekonomiju. Moramo hrabro djelovati jer u protivnom, kao što smo rekli, nećemo moći govoriti o zelenom planu. Treba nam E, stvarno, e, stvaran zeleni plan e, zahvaljujući kojem će ova Europska unija biti vjerodostojna. No što ste svi vi kolegi rekli vezano za prijedlog na vijeću i mene to zabrinjava i zaista moramo i dalje budno pratiti situaciju i moramo reći da ćemo imati žestoku bitku kako bismo dobili proračun za 2021. godinu koji će biti na visini. E, par komentara prvi se odnosi na vlastita sredstva o kojima je govorio velik broj kolega. Ja bih predložila ovdje jedan novi inovativan prijedlog koji bi mogao e, zajamčiti da se da e, porez na dodatne e, emisije. Dakle, umjesto prekograničnog poreza koji bi plaćale samo europske tvrtke, dakle, da se predloži porez koji će ići uz PDV i radit će se emisije ugljika. Mislim da bi to zapravo bila dobra dažbina gdje bi se na taj način zajamčila nova dodatna sredstva koja Europa upravo traži. Nismo to još spomenuli, ali mislim da je to bitno ako želimo zaista zajamčiti da velik broj država članica mogu napraviti potrebne ulaganja za klimu, da moramo imati drugačiju ekonomsko upravljanje i da zaista moramo razmišljati o zelenim ulaganjima u okviru pakta o stabilnosti i rasta. Mislim da bismo se svi ozbiljno time trebali pozabaviti. Hvala. E, pa dobro, evo kao izvjestitelj za ovo mišljenje odbora Envi, zaključiti ću evo raspravu prije nego što dadem mogućnost odgovora. Evo priču na francuski. Mislim da je važno da se te dvije rasprave e, mogu e, razdvojiti. Prva rasprava je puno šira. Radi se o financiranju zelenog plana i mislim da se tu radi o proračunu za 2021. godinu koji je dakle dio jednog šireg financiranja zelenog plana. Ne trebamo pokušati ući u proračun za 2021. godinu. E, neke stvari su, ovisno o tome iz kojeg kluba zastupnika dolazite, e, prihvatljive, a za druge to nisu moramo vidjeti ipak što može ući u proračun za 2021. godinu. Dakle, prva stvar koju moramo napraviti i tu zaista moramo raditi s vama, Dakle, moramo raditi na ozeljenjavanju proračuna za 2021. godinu sukladno Parijskom sporazumu, e, poštivanju biološke raznolikosti i tako dalje. To su teme, oko imamo veliki konsenzus i time se puno bavimo na odboru za okoliš. Moramo zajedno raditi kako se ne bismo našli u situaciji gdje se prečesto nalazi parlament da je eto se dodijeli proračun kako odluči vijeće uz možda neki mali odmah eto kako bi se e, udovoljilo e, eurozastupnicima. To je dakle prva vrsta rasprave. A druga vrsta rasprave koja mora biti e, puno šira jest zeleni plan bez financija neće uspjeti. I zato mislim da se puno više mora raspravljati na klubovima zastupnika i onda u različitim odborima, europski semestar na ekonu, e, prilagodbi poreza e, za e, ugljik na granicama i tako dalje, gdje ćemo mi predvoditi ali zajedno s odborom INTA. Dakle, o tome treba govoriti, ali naročito na klubu zastupnika gdje bi se trebalo raditi na tome kako će se financirati zeleni plan i trebamo proći široku e, većinu e, u Europskom parlamentu. U zelenom planu ima par rečenica o financiranju, ali to naravno ne ide onoliko daleko kao što e, bi trebalo ići. Dakle, ulaze u to i razno razni aspekti pravna utemeljenosti i tako dalje, ali ono što ja e, mislim da nam je danas donijela ova razmjena mišljenja da e, unutar klubova zastupnika e, treba zajedno, naročito koordinatori, raditi na izradi neke zajedničke rezolucije. Toliko evo, bih ja zaključio, sada vam prepuštam posljednjih pet minuta na ovu temu. Hvala e, svima koji su se javili u ovoj raspravi. E, vi ste rekli da sam ja izašao iz uskih okvira proračuna za 2021. godine, ali ja čvrsto vjerujem da je taj proračun dio višegodišnjeg financijskog okvira. I isto tako mislim da trebamo imati široku sliku, cjelovitu sliku. Peter je govorio o postocima BDP, p-a, ali čak i kada bismo postigli 1,3% BDP, p-a, to apsolutno nije dovoljno da se nađe sve one milijarde koje su potrebne za financiranje zelenog plana. E, rečen, rečeni smo da se zeleni plan neće ostvariti, ne budemo li napredovati po pitanju vlastitih sredstava ali treba se dakle općenito raspravljati, ali ovisno o temama sam čuo e, prije nego što sam bio zastupnik, da parlament ne može, e, može ne dati zeleno svjetlo ako se ne otvori rasprava o vlastim sredstvama. I to je bilo prije zelenog plana. Ali ja ovdje govorim u osobno ime jer još nema konsenzusa odbora za proračune. Ono što je jasno je da kako bi parlament napredovao, da se trebaju dati rješenja i da će parlament e, možda može lakše prihvatiti višegodišnji proračun. I naravno da se moramo boriti da bismo imali što ambiciozniji VFO i naravno e, moramo se boriti oko novih sredstava i to je jedno od ovih izvora e, financiranja sa različitih vrsta poreza. Na e, odbor za proračun radili smo na različitim vrstama vlastitih sredstava, i oporezivanja dobiti i to ne za daleku budućnost, već za sljedeći VFO. I isto tako e, postavit će se pitanje je li parlament spreman ući u takvu jednu globalnu raspravu. Moramo udovoljiti određenim vremenskim rokovima, ako budemo dobro radili, moći ćemo imati VFO u listopadu, a umeđu vremenu možemo raspravljati o vlastim sredstvima i parlament mora reći da želi ambiciozni proračun i da želimo financirati sve što je vezano za klimu i iz vlastih sredstava. I, e, dakle, e, sve su to složena pitanja. Nitko od nas e, nema ključ rješenja za to, ali Moramo međusobno razgovarati o tome. Evo, ja svakog mjeseca idem u Berlin, svakog mjeseca razgovaramo s evropskim povjerenicima. Puno toga je ovdje stavljeno, a parlament mora u tome sudjelovati i igrati ulogu katalizatora. Što se tiče 30% izdvajanja za klimu, to je u smjernicama. E, ja nisam htio predugo govoriti, ali mislim da ste svi dobili smjernice u kojima se spominje tih 30%. Izvojit ćemo 30% i za biološku raznolikost. Što se financiranja tiče, naravno tu nema sumnje u to. Što se tiče mehanizama pravedne tranzicije, puno toga još nije jasno, što moramo otvoreno reći a u fondu za pravednu tranziciju ima svega navodno samo 7,5 milijardi eura za 7 godina. A mnogi sindikalisti e, iz jedne francuske čeličane e, su deset dana e, hodali do Brisela i rekli su da treba 10 milijardi izdvojiti samo ako se želi spasiti njihov, njihovo poduzeće. Ali pogledajmo, ako ima barem 11 milijuna ljudi koji rade u sektoru industrije, prerađivačke industrije, koja vrlo puno troši energije. Dakle, moramo naći rješenja i to u nekoliko mjeseci koje dolaze za ambiciozni dogovor. Ja se nadam da ćemo do listopada e, naći to rješenje i dakle VFO. Mnogi od nas smo bili u Madridu, sljedeći put je sastanak u Glasgowu. i moramo vidjeti hoćemo li u Glazgovu moći dokazati da smo mislili ozbiljno. Čak i djeca od pet godina prave razliku između onoga što se e, misli ozbiljno i ono što je tek šala. Prema tome, mi ćemo u Glasgowu to moći pokazati. Imamo li ozbiljnih namjera oko zelenog plana ili nemamo? To je bitno. I trebamo dakle izdvojiti novce za proračune, za cjelokupni zeleni plan. Nadamo se u listopadu. U roku od tri tjedna nećemo naći rješenje za sve, ali oko bitnih stvari morali bismo se moći dogovoriti do listopada. E, što se tiče toga da ne oporezujemo građane, pa to je velika briga. Spomenuo sam žute prsluke u Francuskoj, ali ima i mnogih drugih u Europi imaju problema i ne možemo onih 30% najranjivijih, najslabiju e, populaciju tražiti e, da u tome sudjeluju. Dakle, potrebno je uložiti puno svugdje, ne samo u područjima gdje su e, rudnici ugljena. Ne, jednostavno treba e, s time raditi. Kada poljski ministar energenata dolazi u Brisel, uvijek traži od nas pomoć. Dakle, malo ima projekata u Europi oko kojih se ljudi mogu e, mogu objediniti. Nadamo se da će to biti Europa s 27 država članica, ako ne s dvije države članice. Govorio sam već o tim rokovima, a onda kako kapitalizirati s projektima 1,7%. Srezali smo istraživanja. Što se tiče istraživanja, mislim ako nam to predlože, onda je bolje reći ne i čekati još nekoliko mjeseci i nekak parlament daje drugi prijedlog i neka ga saslušaju. Ja sam zapravo danas došao ovamo da kažem da neće odbor za proračune rješavati sve, već da treba vidjeti koja su potrebna sredstva i bilo bi šteta da uspijemo deblokirati financiranja, nema pravne utemeljenosti i vidimo E, kako ih možemo e, srediti. Treba dakle vidjeti koje su e, nove sredstva i komisija treba raditi na tim novim sredstvima. I svatko od nas može vidjeti koje projekte ima, koje su dakle ta novi pravni temelji. I eh, ako želimo izmijeniti neke projekte, e, bolje je da radimo malo dulje, ali da imamo dobre projekte i dobra financiranja. Hvala svima na ovoj raspravi. Um, well, uh, because our chair uh, I Našeg uh, predsjedatelja nema, pa ćemo nastaviti bez njega. A sada prelazimo na sljedeću um, točku dnevnog reda. Nastavljamo sa analizom prikladnosti ovog puta direktive o zraku. Hvala. Evo nakon sada ovog e, doista um, e, strastvenog govora o Europskom zemljom planu i, i financiranju, sada je to, e, molim da je to svi upozorimo, po, poklonimo pažnju i to punu pažnju još jednom važnom području koji zahtjeva svu našu pažnju, a to je E, upravo provjera prikladnosti, direktiva o e, kvaliteti zraka, a koja je i rezultat e, temeljne analize podataka o kvaliteti zraka koje su podnijele sve zemlje članice iz razdoblja, za razdoblje 2008. do 2018. Dakle, ova cijela desetljeća analiza koje je bilo karakterizirano vrlo širokim odgovorom svih dionika tu je također napravljena određene konkretne studije slučajeva u sedam zemalja članica po pitanju kvalitete zraka, dakle Bugarska, Njemačka, Španjolska, Irska, Italija, Švedska i Slovačka su te zemlje a gdje smo poduzeli e, i široku reviziju literature sa više od 600 izvora dokaza, te smo koristili i također modele za izračunavanje naših analiza. Dakle, što smo utvrdili? E, utvrdili smo da načelno možemo zaključiti da politika kvalitete, za kvalitetu zraka načelno funkcionira, ali da to ni na koji znači ne znači da smo riješili probleme sa zagađenjem zraka za Europu pa daleko od toga. Svi smo jako svjesni činjenice da i danas e, procjene koje daje okolišna agencija ukazuju na otprilike 400 tisuća, dakle pola milijuna proranjenih smrti zbog e, slabe kvalitete zraka u EU svake godine. Niko od nas ne smatra da je ta situacija prihvatljiva, no ono što moramo prepoznati da u posljednjem desetljeću je poduzeto puno napora i možemo reći da brojke preuranjenih e, smrti s kojima smo e, se bavili prije nekoliko godina je bilo gotovo milijun građana. Dakle, neki napredak je učinjen, no svaka proranjena smrt je jedna smrt previše. Dakle, koji su ključni zaključci? E, možemo ih, saključiti, možemo ih sažeti u četiri ključna područja na ovom slajdu. Prije, dakle, možemo reći da pa je stvorena mreža 4000 nadzornih stanica koje se rade na zajedničkim kriterijima. Stakle stvorili smo jednu uspješnicu samo po sebi. Istovremeno također u eh, ovom fitness checku prepoznajemo da se ove mreže mogu dalje poboljšati, a kako bi se osigurali i bolja pouzdanost i usporedivost podataka i eh, načina na koji se oni mjere u 27 zemalja članica. Drugi veliki uspjeh e, ovog zakonodavstva je činjenica da je tu e, su uvedeni jasni e, standardi kvalitete zraka za 13 posobo, posebno štetnih polutanata, a dokazi, znanstveni dokazi za to zagađenje dalje dodatno su podkrijepljeni. No, ono što možemo reći je da razina na kojoj su utvrđeni ovi standardi nije još uvijek u potpunosti usklađena sa smjernicama za kvalitetu zraka WHO-a. Treći rezultat odnosi na činjenicu da iako prepoznajemo da e, iako je direktiva omogućila e, dostupnost e, objektivnih eh, i usporedivih informacija o kvaliteti zraka. Tranzicija na puno korištenje digitalnih sredstava znači da postoji prostor za dodatno poboljšanje modaliteta izvještavanja znači osiguravanje da možemo bolje eh, modelirati podatke i vizualizirati podatke koje prikupljamo, a na eh, za to da bolje možemo informirati naše građana i donostelje odluka. I četvrti zaključak odnosi se na to da direktive o kvaliteti zraka samo djelomično ispunjuju naš zajednički cilj da se spriječi e, negativni učinak loše kvalitete zraka. Jer činjenica je da danas još uvijek imamo 20 zemalja članica koje izvještavaju o e, vrijednostima koje su iznad graničnih vrijednostima Europskoj uniji, a jedan od ključnih razloga za to je da to još jednom, kao što sam već rekla u prethodnoj prezentaciji o proveri e, zakonodavstva o vodi, o konkretnim sposobnostima zemalja članica da to provedu na nacionalnoj razini te da osiguraju da se ciljevi e, u potpunosti integriraju u zakonodavstvo za promet, energije i transport. Dakle, u e, fitness checku smo utvrdili da su načelno prikladne svrsi ove direktive, ali da postoji određeni prostor za poboljšanje. Dakle, ključnih sedam e, pouka je da vidimo prostor za jačanje odredaba o nadzoru, da vidimo prostora i zapravo u Europskom zelenom planu već smo najavili našu želju da revidiramo E, postojeće standarde o kvaliteti zraka i da ih uskladimo bliže sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Znači moram reći da surađujemo s kolegama u Svjetskoj znanstvenoj organizaciji koje upravo revidiraju postojećih 206 preporuka. A nove preporuke, nadamo se da će biti izdane 2021. Te komisija objavila i svoju želju da 2021 E, iznese akcijski plan za nulto zagađenje za vodu, zrak i tlo. I veselimo se evo napred što ćemo čuti vaša mišljenja o ovom važnom zakonodavstvu te računamo na vašu kreativnost. I e, dakle rečeno je da je važno biti kreativan i razmišljati kreativno kako bismo mogli na najbolji način e, iskoristiti ovo zakonodavstvo za ciljeve e, klimatske neutralnosti i sprečavanja zagađenja. Hvala. Hvala. Evo, sada je za riječ e, za klub EPP-a. Izvolite. Hvala. Još jedno dodatno pitanje uz vaše izvješće. Govorili ste o 4000 nadzornih stanica koje rade po istim kriterijima. No, ima tu još i zraka i prostora za poboljšanje, ako smijem tako reći. Za prihvatljivost mjernih rezultata važno je da radimo svi po istim kriterijima. Dakle, pitanje je kako se ta mreža još može dodatno poboljšati, koje tu prijedloga ima komisija. Hvala. Za SED, gospođa Arena, gospodine Hvala. E, više od e, pola stanovnika Europe između 2015. i 2016. bilo izloženo koncentracijama tvari koje nadilaze maksimalno e, dopuštene i preporučene granice Svjetske zdravstvene organizacije te su također bili izloženi e, opasnim čestičnim tvarima. Kako je dakle moguće da dopustimo u nekim od naših najvećih EU gradova, recimo za Madrid koji se često spominja u izvješćima, kako je moguće da važna mjerenja e, koja su povezana sa očuvanjem kvalitete zraka se ne provode? Pa pitam e, komisiju što možemo učiniti i koji bi bio pristup komisije. E, kako je moguće da se ne provode i odluke povezane s ovim važnim e, mjerama? mislimo posebice za kordon sanitere, povezano sa pitanjem kordon sanitera i tako dalje. Dakle, kako osigurati da se ne mogu e, e, ponovno ukinuti važne usvojene mjere koje su važne za e, zdravlje građana. E, komisija je rekla da će insistirati na područjima bez, odnosno naša vlada je rekla da će inzistirati na područjima bez emisija, no kako osigurati da se te inicijative budu provodile i u ostatku Europe? Hvala, evo stavljam iz sebe e, na popis govornika. E, du Govorit ću ime kluba. Ne znam e, da li bi nam Europska E, mogu reći Europskoj komisiji da možete računati na klub zastupnika Renew e, za e, ovu reviziju. Stvari se temelje i na radovima svjetske zdravstvene organizacije i važno je odrediti minimalne vrijednosti. Sve je to dio alata kojima Europa raspolaže. Vidimo da se sve ne poštuje ali moramo ipak napravo pravilno odrediti ta mjerila jer u protivnom nećemo imati mogućnosti uspjeha. E, prva strategija vezana za zeleni plan jesta e, da se e, smanje granične vrijednosti ili pak moramo povećati ambicije vezane za kvalitetu zraka koji udišemo. A onda postoji i drugi stup kada odredimo dobre granice, onda moramo usvojiti i mjere vezane za okvirnu direktivu. E, tu e, se stvari vrte oko ugljičnog dioksida, oko određenih filtera E, nekih e, tehnologija i nekih industrija. Imamo dakle dobre granične vrijednosti sukladne e, međunarodnim standardima svjetske zdravstvene organizacije i sukladne njihovim pravilima. Mi znamo da danas mnogi aspekti direktive ne poštujemo, a ovaj zakonodavni paket se puno odnosi na promet, transport i energiju, a malo se odnosi dakle djelomično i na poljoprivredu. S velikim interesom očekujemo u našem odboru različite strategije. Industrijsku strategiju, nulti stupanj e, onečišćenja i drugo što će omogućiti da se problem riješi zbog toga što se neki standardi ovdje ne poštuju. Evo onda nakon mene predstavnik e, kluba zelenih, izvolite predstavnica. Hvala, hvala našem gostu, našem gošću što je na prezentaciji. E, imam jedno pitanje koje se tiče vremenskog okvira i kalendara, jer malo me brine ovo čekanje dok e, se postupci ne dovrše u okviru svjetske zdravstvene organizacije, jer kao što dobro znamo, čak i naša sadašnja direktiva nije u skladu sa propisima WHO-a, odnosno sa smjernicama WHO-a. Tako da bih e, htjela znati zašto ne bismo onda našu direktivu uskladili sa postojećom direktivom Svjetske zdravstvene organizacije, to je bilo prvo pitanje, a drugo pitanje, hoće li se na bilo koji način preispitivati ili proučavati e, ova nova e, tema ultrafinih čestica, Naime, u mojem okrugu su se nešto proučavale e, to pitanje i utvrđeno je da osobe izložene visokim koncentracijama ultrafinih čestičnih tvari razvijaju ne samo kardiovaskularne bolesti, nego i bolesti mozga, jer te čestice izgleda mogu proći kroz staničnu membranu. Hvala. Za klub ID, izvolite. Hvala. Evo, čekam da svi stavite slušalice. E, dakle, sanitarni e, kordon e, je, zbog njega smo došli, dakle, iza svih drugih. Evo, to je kao mala šala. Žao mi je da je kolega još jednom iskoristio taj termin koji bi se trebao koristiti e, za stvarne sanitarne motive, primjerice kao u slučaju koronavirusa koji napada naš e, planet sada, a ovdje se on odnosi na klub zastupnika. Ja i drugi kolege iz kluba IDE, među kojima su neki liječnici, tema dakle zdravlja i okoliša nije ništa za nas manje važan nego li kolegama iz pučana, zelenih ili socijalista. Prema tome molim da se to uzme u obzir. Na ovom odboru tražim jednu stvar vezano za današnju raspravu a ona je vezana za kvalitetu direktiva o zraku i e, treba jako paziti kako radimo na temu e, spalionica. Smatram da će trebati jako puno godina da ostvarimo kružno gospodarstvo bez otpada. I e, Europska komisija ovdje kaže da bismo palionice smeća trebali koristiti e, dulje vremena. E, zato me zanima ima li zapravo jasnih stajališta vezanih upravo za tu temu. Hvala. I posljednji govornik, Zago, izvolite. Govornica. Hvala komisiji na prezentaciji i e, zagađenje zraka je važan e, i opasan problem. E, fine čestice predstavlja opasnost za javno zdravlje i čistoću zraka, ali standardi za održavanje e, čistoće zraka nisu u skladu sa preporukama i smjernicama. Drago mi je što je pokrenuta postupak protiv Nizozemske i Portugala što pokazuje da komisija smatra da je ovo važan problem. Upravo e, čestične zagađenje i zagađenje finim česticama jest veliki problem, često i prekogranično i zato je nekad gotovo nemoguće na znači, e, područja čak i daleko od e, prometa industrije e, upravo je e, prisutnost finih čestica vrlo visoka. Koncentracija finih čestica u zraku je vrlo visoka. Tako da mislim da svi izbori zagađenja zraka i finih čestica u zraku trebaju biti E, uzeti u obzir. Dakle, mrežu bi trebalo i proširiti na sve izvore. Hvala. Komisija. Hvala. Evo, pokušati ću još jednom e, nekako odgovoriti e, zajednički na ova važna i vrlo petnetna pitanja. Dakle, prije svega, svakako jedan od nalaza provere zakonodavstva je kako poboljšati mrežu stanica za nadzor i vjerujemo da postoje načini. Sada smo ušli u fazu koja slijede nakon fitness checka, u fazu prezentiranja opcija koje naravno treba validirati ocjenom učinka, ali znači ili treba napraviti neke smjernice kojima će se ograničiti E, prostor za manevar e, zemalja članica u okviru nekih e, postojećih instrumenata ili ugraditi neke strože odredbe u pravnom tekstu i pojasniti da trebaju postojati veće sličnosti i bolje razumijevanje o lokacijama i modalitetima samog praćenja i nadzora. A na pitanje kako ćemo omogućiti i organizirati jednake uvjete za sve zemlje članice, E, mislimo da ova direktiva već sada zahtjeva od zemalja članica da održe, da podnuzmo odgovarajuće aktivnosti za utvrđivanje standarda kvalitete. Znači, naravno da postoji prostor da treba pogledati, bismo trebali imati strože odredbe ili bolje zajedničko razumijevanje oko planova kvalitete zraka. Tu želim naglasiti da smo ovdje došli u jednu novu eru jer e, direktiva o nacionalnim emisijama stupala na snagu i sve zemlje članice sada e, sastavljaju vlastite programe za nacionalne, programe kontrole, a također kao e, čuvarica ugovora komisija mora osigurati da ondje gdje se ne ispunjavaju dobro standardi E, zaštite zraka, da treba potaknuti djelovanje. Dakle, treba e, na najveći mogući način u zemljama članica osigurati uniformnost djelovanja i rezultata. Još je postavljeno pitanje zašto bi komisija čekala e, nove preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Prije svega da pojasnim, još nije donesena konačna odluka o vremenskom okviru, nego sam ovdje danas da se s vama krene u dijalog paralelno sa E, dijalogom sa povjerenicima, potpredsjednicim Timmermansom i svim drugim e, članovima kolegija. E, još uvijek raspravljamo koje su nam opcije i koje su najbolje od njih, no činjenica je da ono što se trenutno radi u Svjetskoj zaštitnoj organizaciji jest ekstremno relevantno. Jer, na primjer, Svjetska zdravstvena organizacija trenutno prikuplja dokaze o učinku na ljudsko zdravlje ultrafinih čestica a što trenutno nije obuhvaćeno direktivom kvaliti zraka. Znači mi još u ovoj fazi nemamo dovoljno dokaza dok svjetska zdravstvena organizacija ne završi svoj rad da znamo je li to nešto što bismo trebali uključiti u naše rad ili ne. A htjeli bismo imati najbolje raspoložive dokaze i znanstveni temelj u tako ključnom pitanju. Te na posljedku E, primila sam svakako na znanje i ovo nestrpljenje, kao i s naše strane. Možete vjerovati da ono postoji, da se pogledaju sve strategije e, koje komisija trenutno sastavlja. Što se tiče strategije za nulto zagađenje, nultu stopu zagađenja, koje će biti e, u samom središtu napora i ključan rezultat i sljedeći korak nakon ovog pro, godišnje provjere. E, znači, ova strategija nultog zagađenja mora biti napravljena kako bi osigurala da se svi napori Europe na smanjenju e, zagađenja e, idu u korist ljudskog zdravlja. Također smo uključili sinergije sa klimatskom neutralnošću i tu pogledali druge izvore zagađenja kako bismo imali više struke prednosti jer e, izvori e, zagađenja uvijek su povezani više ili manje sa zagađenjem ugljičnim dioksidom. Ja se nadam da sam odgovorila, ali ukoliko nisam, e, evo molim podsjetite me, ali nadam se da jesam odgovorila na sve što ste iznijeli. Evo još samo jedna dodatna riječ, ova napomena o nizozemskoj gdje bih htjela pojasniti da ne samo da smo poduzeli djelovanje zbog kršenja ugovora, no Nizozemska također je jedna od zemalja u kojoj će povjerenik Sinkjević uskoro ići kako bi e, se vodio ovaj dijalog o e, smanjenju zagađenja sa svim relevantnim ministrima zemljama članicama i kako bi se e, u usmjerila pozornost upravo na poboljšanje parametra kvalitete zraka, pa evo i u tom smjeru će se javnost e, osvještavati e, i upočivati na ovo ključna pitanja. Hvala. Imat ćemo još puno prilika surađivati u nadolazećim mjesecima. Mislim da sada možemo zaključiti ovu raspravu i krenuti na sljedeću točku na dnevnom redu. Ja ću sada prepustiti riječ gospođi Hazekamp. Ona će biti zadužena za posljednju točku. We will now continue. Nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Riječ je o razmjeni gledišta s komisijom o rizicima za sigurnost hrane u vezi s uvozom konjskog mesa. Prvo ću dati riječ predstavniku Europske komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala što ste mi pružili priliku da dođem pred odbor i objasnim situaciju. Neću duljiti jer sam siguran da me čeka puno pitanja. Za početak želim reći nešto o osnovnim parametrima Osnovno načelo europskog tržišta je da sva hrana koja se stavlja na tržište, bilo da riječ o to o europskoj hrani koja je proizvedena u Europi ili uvezena, ona mora biti sigurna za konzumaciju. To je temeljno načelo, bilo da je riječ o govedini, svinjetini, jajima ili konjskom mesu. Kada je riječ o konjskom mesu, Riječ je o jednoj posebnoj trgovini. Europsko tržište je najveće tržište za konjsko meso u svijetu i to je zapravo jedan od rijetkih dijelova svijeta gdje se uvozi konjsko meso. Mi uvozimo konjsko meso iz e, trećih zemalja koje pritom moraju ispuniti niz uvjeta. Prvo, ta treća zemlja mora imati ovlaštenje. Dakle, mi moramo potvrditi da postoji funkcionalna veterinarska služba i da su uspostavljene potrebne e, strukture. Drugo, mora postojati odobreni plan za praćenje e, rezidua. I treće, mora postojati popis ovlaštenih e, objekata. Zašto sam sada naglasio te tri točke? Jer su one kumulativne. To su kumulativni uvjeti. Ako ste ispunili dva ili jedan ili dva od tri uvjeta, ne možete trgovati s Europskom unijom. I sve pošiljke moraju biti popraćene posebnim certifikatom i one prolaze kroz sve standardne provjere na granici Europske unije. Kao što je uvijek slučaj sa trgovinom s trećim zemljama, naši inspektori redovito posjećuju treće zemlje kako bi potvrdili da one doista ispunjavaju sve uvjete koje smo e, mi odredili. U slučaju da dođe do poteškoća, e, imamo i e, poduzimaju se daljnji koraci. Sigurno znate za stroge korake koji su poduzeti u odnosu na Brazil jer je došlo do ozbiljnih nedostataka i nepoštivanja pravila. U ovom trenutku samo pet zemalja ima ovlaštenje za uvoz konjskog mesa u Europsku uniju. To su Argentina, Australija, Kanada, Švicarska i Urugvaj. i moram reći da se iz Argentine uvozi većina kunskog mesa, mesa, a nakon toga slijedi Urugvaj. Mislim da sam time e, dao uvid u situaciju i sada možete postaviti pitanja. Izvolite. Hvala vam gospodine Hacan na komentarima. Ja sam autorica zahtjeva, pa ću početi s vlastitim e, objašnjenjem koje se odnosi na ovu temu i to ću učiniti na danskom jeziku. Svake godine Europska unija uvozi tisuće tona konjskog mesa iz Argentine u Urugvaj iz Argentine i Urugvaja. Od 2012. međunarodne vladine organizacije upozoravaju da postoji veliki problem kada je riječ o sigurnosti hrane i dobrobiti životinja. Fond Zaklada za sigurnost e, za dobrobit životinja je izjavila da u Južnoj Americi 2019. su analizirali situaciju, objavili su detaljno izvješće u kojemu navode da su konji bili u kolektivnim centrima bez hrane, vode, bez zaštite protiv vremenskih nepogoda i to je i, oni su jednostavno e, tjednima ostavljeni u takvoj situaciji dok nisu uginuli. Također su bili izloženi električnim šokovima prije klanja, a što znači da se nisu ispoštovali e, europski standardi zaštite životinja, odnosno dobrobiti životinja. Neke životinje koje su e, dobivale i e, lijekove su na kraju završile u prehrambenom lancu. Glavna uprava Sante je provela kontrolu i u izvješću koje su i u izvješću piše da je revizija namjerno sabotirana. Kada su inspektori došli provesti kontrolu, odjednom e, na terenu u klaonici više nije bilo životinja, niti u kolektivnim centrima. Mogu sada i citirati dio izvješća europskih inspektora. Dakle, tijekom četiri dana revizija je trajala četiri dana i vidjelo se da objekti nisu prikladni za smještaj velikog broja konja. Nadalje, neka skloništa su imala e, krovove u lošem stanju. Kad je riječ o kolektivnim centrima, uvjeti e, očito nisu ispunjeni. Iako centri, dakle, u centrima nisu bile prisutne životinje, zapisi jasno pokazuju da kada e, centri djeluju e, ne bi se ispoštovalo dobrobit životinja i povezani zahtjevi. Prema tome ne može se zapravo jasno utvrditi da su e, zahtjevi ispoštovani za stavljanje proizvoda na europsko tržište. Osim toga, nedostatak kontrola na samim poljoprivrednim gospodarstvima u pogledu upotrebe određenih sredstava i e, oznaka na samim proizvodima e, nisu ispoštovena. Ukratko, organizacije koje se brinu za dobrobit životinja, a inspekcija uprave Sante su utvrdili da se loše postupa s konjima u Urugvaju i Argentini, što predstavlja rizik za prehrambeni lanac, odnosno da se ne poštuju pravila Europske unije. Kako je onda moguće da nakon dvije godine i dalje imamo uvoz iz Argentine i Urugvaja? Informacije pokazuju da zapravo treba zabraniti uvoz konjskog mesa iz te dvije zemlje. Ili možda komisija niječe ove činjenice. Komisija je potvrdila da će ugovor s Mercosurom značiti da neće biti nikakvih tarifa na konjsko meso u budućnosti. Dakle, biti će još manje kontrola same sigurnosti. Kako komisija opravdava smanjenje kontrola kada nam znanost pokazuje da to meso nije sigurno? Je li pametno sklopiti e, trgovinski sporazum s tim zemljama E, ako su nam sada poznate sve ove informacije. Mislim da nije. Sada gospođa Mec u posljednjoj reviziji koja se odnosila na konjsko, na meso, Evropska komisija je rekla da pravila za sigurnost hrane i dobrobit životinja se ne poštuju. U tom izvješću stoji da nisu ispunjeni zahtjevi za stavljanje na europsko tržište. Ne provode se kontrole e, uporabe veterinarskih proizvoda, a kada je riječ o porijeklu samog konjskog mesa, ona je često tajna. Provedena je istraga i pokazala je da se ovo primjenjuje i na Argentinu. Ne možemo prihvatiti da se uvoze proizvodi koji očito nisu u skladu sa standardima dobrobiti životinja. Poštedjet ću vas detalja o zlostavljanju i nemaru, a to se kontinuirano događa u takozvanim kolektivnim centrima i klaonicama. Evo jednostavnog primjera. kakva su pravila za transport konja u Europi. 24 sata i svakih 8 sati mora se napraviti pauza. U Argentini to razdoblje je 36, sati bez hrane i vode. Dakle, u uopće nema pravila o tome. To je okrutno postupanje prema životinjama i mi tražimo eh, da komisija pojača svoje napore i tome stane na kraj. Hvala vam. Nitko drugi se ne javlja za riječ. Dajem ponovno riječ predstavniku komisije. Hvala vam predsjednice i e, hvala svima na postavljenim pitanjima. I hvala na vašem pitanju. Prvo, drago mi je što e, ste pročitali izvješće naše inspekcijske službe, što ste tako pozorno pročitali to izvješće i ozbiljan sam. Važno je jer smo mi uložili puno vremena i napora u to. Naša služba je jedinstvena u komisiji. Mi smo informirani u potpunosti o situaciji. Što se tiče različitih situacija, postavili ste pitanje o Urugvaju i Argentini. Prvo se mogu osvrnuti, odnosno dati neke opće komentare. Prvo, i mislim da je to pitanje o kojemu smo već nekoliko puta govorili tijekom godina u ovom odboru, što se tiče dobrobiti životinja. Mi možemo zahtijevati određene standarde, odnosno naši trgovinski partneri mogu, moraju ispoštovati standarde u pogledu e, klanja. Ali mi ne možemo nametnuti europska pravila koja se odnose na općenitije standarde dobrobiti životinja. Ipak mi očekujemo od trgovinskih partnera da poštuju brojna druga pravila koja se odnose na organizaciju samih klaonica i tako dalje. I tu su i brojni elementi u izvješću koji se odnose na Urugu i Regentinu koji nam govore da je došlo doista do nepoštivanja pravila i mi to pratimo. Što se tiče Argentine, mogu vas obavijestiti da je naša sveukupna procjena reakcije argentinskih nadležnih tijela takva da sve na papiru izgleda jako dobro. Možete reći pa naravno na papiru e, stvari možda izgledaju dobro, ali upravo zato sam ja se sad konzultirao s kolegicom i mogu reći da će naš tim e, sletjeti u Argentinu ili je upravo došao u Argentinu, te će, napraviti, te će provesti dodatnu reviziju. I mi tako, tako funkcionira naš odnos s trgovinskim partnerima. Kada odredimo da je došlo do problema, onda tražimo zadovoljavajući odgovor, isto kao i s državama članicama. Ako dođe do ozbiljnih problema, provodimo dodatne revizije. Kao što sam rekao, kada je riječ o Argentini, vjerujemo da doista na papiru sve izgleda dobro, izgleda su se oni e, pozabavili svim tim problemima. Sa Urugvajom situacija nije ista, s njima još surađujemo. Jednom kada pojasnimo situaciju, očekujem da će se provesti e, revizija na terenu. Kada je riječ o Merkosuru, prije Božića Imao sam priliku e, na jednom drugom odboru uzeti riječ i objasniti da to ne mijenja naše zahtjeve SPS. Sporazum Mercosur znači da proizvodi dalje moraju ispunavati zdravstvene standarde Europske unije ako e, žele da ih se uveze u Europsku uniju. Razina kontrole ostat će ista ali imamo i jednu odredbu koja znači da mora postojati dijalog i suradnja, a to uključuje i pitanje dobrobiti životinja. Jer eh, popodne sam čuo i vas, moram vas uvjeriti da mi neumorno radimo s partnerskim zemljama kako bismo poboljšali dobrobit životinja. I Siguran sam da ste svi svjesni, kao i ja, da se, da se diljem svijeta razlikuje situacija kada je riječ o dobrobiti životinje, koliko se tome posvećuje pozornosti. Mi naravno to želimo promicati i radi se o tome da ta pravila, dakle osim šokiranja i klanja, ta e, pravila ne potpadaju pod odredbe o sanitarne i fitosanitarne odredbe. Mi smo ozbiljno shvatili situaciju, pomno pratimo što se događa, što ste vidjeli iz mojih odgovora i ako želite, komisija uvijek može e, ponovno doći na odbor i izvijestiti vas o stanju. Nadam se da sam odgovorio na pitanja, barem općenito. Hvala vam na odgovorima. Mi ćemo e, vas svakako tražiti informacije o tim novim revizijama, ali naravno da nismo došli do istog zaključka temeljem dosadašnjih nalaza. Time smo došli do kraja dnevnog reda. Sutra se sastanak nastavlja u 11 sati ujutro i imat ćemo razmjenu mišljenja sa europskom povjerenicom gospođom Stelom Kirija